Okay, dear colleagues, please do down. Poštovani kolege, molim vas da polako zauzmete mjesta kako bismo započeli s današnjim sastankom. As our chair, Mr. Lavia, has Naš predsjednik, gospodin Lavija, ima druge važne obaveze, tako da ću ga ja, ako će to biti ikako moguće, zamijeniti danas ujutro. The first item is the adoption of the Prva točka dnevnog reda je usvajanje nacrta dnevnog reda. A, ima li ikakvih prigovora? Zeleni su zatražili dodavanje razmjena stališta sa komisijom o predloženim delegiranim aktima o iznimcima za kadmi. I to će biti dodano kao posljednja točka sutra ujutro. Ako imate i kakvih pregovora na dnevni red, imajući na umu i ovaj zahtjev zelenih, molim vas da mi to date do znanja. Ukoliko ne, smatram dnevni red usvojenim. Sljedeća točka su objave. Prva je saslušanje o zastavljanju sekcije. organizirat će ga odbor Agrius, sudjelovanje odbora NVI 3.5. i Peti i održati se u ponedjeljak 11. svibnja u 15 sati. Prostorija je 4Q2, kao i ova danas. I svi zastupnici od Brenvi pozvani su na sudjelovanje. Mislim da je ovo važno pitanje s obzirom da bi čak moglo biti prva ovakva građanska inicijativa koja će se raspravljati na našem odboru. Dakle, potičem vas sve da sudjelujete na saslušanju o inicijativi o zaustavljanju vivisekcije. Također imat ćemo izvanredan sastanak Envija tijekom plenarne zasjedanja u Strasburu u Svibnju. To će biti u ponedjeljak u Strasburu 18. svibnja u 19. sati. Dakle, imat ćemo razmjenu stajališta sa potpredsjednikom Šefčevićem u kontekstu godišnjeg strukturiranog dijaloga. Također, lijepo pozivam sve članove odbora ENVI da sudjeluju u raspravi. Imamo neke promjene u tajništvu ENVI-a. Ema Sotorenu, administrator iz odbora AGRI, nam se pridružio u našem tajništvu, pridružila 1. svibnja, tako da je želim toplo pozdraviti. I zahvaljujemo napred pomoći u radu odbora Envi. Što se tiče prijevoda, na raspolaganju prijevod na 21 jezik, kao i obično, bez estonskog, malteškog i gelika. I što se tiče elektroničkih dosijeja, kao i obično, oni su dostupni putem aplikacije i meeting a meeting će biti internetski prenošen web streamingom za one koji su zainteresirani. Treća točka je odobrenje zapisnika sastanka 23.4. veljače. Zanima me imali na to kakvih prigovora, odnosno ukoliko ih ima, javite našem tajništvu do kraja današnjeg sastanka. Ukoliko ih pak nema, smatrat ćemo da, će, da su usvojene Let's go uh, to the fourth item. Ovime možemo prijeći na četvrtu točku dnevnog reda. Razmatranje nacrta izvješća o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Vrlo važan dosje. Ako prvi korak riječ bih dao izvjestiteljici, gospođi Grostet. Izvolite. Merci Hvala lijepa predsjedatelju da danas ujutro e, ćemo raspravljati o reviziji e, uredbe o veterinarsko-medicinskim proizvodima. E, to je velik dokument. Htjela bih naglasiti nekoliko točaka koje su važne. Tri prioriteta imam. Prvo, suzbijanje e, protiv antimikrobične otpornosti. E, komisija je dala već nekoliko prijedloga o tome, ali e, smatram da nije išla dovoljno daleko na tom području. Treba zabraniti profilaktičko korištenje, to jest preventivno korištenje antibiotika, osim u iznimnim slučajevima, na primjer kod kiruške operacije. E, stoga bismo trebali e, precizirati članak 107 e, o, propisivanju takovih lijekova ili unijeti pojam recipročnosti kako bi se standardi koji se primjenjuju u Europi za meso koje je E, važno za potrošnju. To je važna točka. Drugo, e, e, mislim da treba zabraniti prodaju, internetsku prodaju antibiotika i medicinsko-veterinarskih proizvoda na recept. To olakšava prijevaru, potkopava sljedivost, a sljedivost je ključna e, kod korištenja antibiotika. Usprkos prepreka koje je predložila e, komisija kako bi se izbjegli rizici, ne, možemo imati efikasne kontrole. Iz toga e, predlažem potpunu zabranu. Velika većina se od nas slaže s tim načelom E, mislim da ima praksi u nekim državama članicama koje olakšavaju takovu prodaju. Ako želimo napredovati, e, mislim da moramo uvesti zabranu. I druga točka, treba poticati istraživanje i inovacije. E, u stvari, područje veterinarsko-medicinskih proizvoda ima ogroman e, problem e, raspoloživosti tih e, proizvoda na tržištu. Tu imamo veliku teškoću. Istraživanje kasni, ono, oni odugovlače jer to nije poticajno za farmaceutske laboratorije, pa imamo problem raspoloživosti. I zbog toga e, moramo proširiti e, e, zaštićenost proizvoda na 18 godina umjesto na 14 godina i, i početnu zaštitu za velike vrste životinja. Ako želimo da imamo e, nešto novo, e, da imamo inovacije, mislim da zaista trebamo e, pogurniti malo ovo istraživanje. I, inače ćemo imati stalno iste teškoće kao i sada. Predlažem i razdoblje zaštite od pet godina što nije kumulativno za nove pokuse koji se vršte nakon autorizacije kako bi potakli razvoj ili poboljšanje e, postojećih proizvoda. E, da li su to e, uključivo i generičke proizvode. Tu se ne smijemo zavaravati. Javno zdravlje i raspoloživost proizvoda su usko povezani. Stoga inzistiram na toj činjenici E, vi ćete e, govoriti o trošku proizvoda, ali veterinarsko područje to e, se ne može izjednačiti sa ljudskim korištenjem. Tu nemamo iste dobiti i to treba uzeti u obzir. Generička industrija ima je također zainteresirana za inovacije, to je jasno. Industrija treba predvidivost E, sva su ta pitanja povezana. E, treći prioritet je poboljšanje e, sustava farmakovigilancije. Prijedlog komisije se zasniva samo na otkrivanju rizika i obavještavanju o tome. E, treba naravno smanjati birokraciju, to je važno, ali mislim da prijedlog komisije mora biti uravno, to je uravnotežana. Treba e, periodično izvještavati o farmakovigilanci, e, naročito u prvim godinama života lijeka, jer se tada lijek još malo pozna kad proizvod je poznat i kad E, možemo prosuditi učinkovitost proizvoda kao i rizike, onda u tom trenutku se može predvidjeti e, kako se stvari razvijaju, pa ne trebamo toliko e, izvještavanja. Stoga ta farmakovigilancija mora biti pojačana u prvim godinama života lijeka. Treba ponovno uvesti E, e, autorizaciju e, stavljanja na tržišta. Ne trebamo imati kasnu komercijalizaciju. I tu imamo mm, neke proizvode koji nisu komercijalizirani. I mislim da to ne treba važiti u nedogled. Ako proizvod nije komercijaliziran, onda e, znači da taj proizvod uopće nije neophodan. I u tom trenutku možemo onda e, ga maknuti iz popisa. E, imamo ove ove ova tri prioriteta, ima i drugih važnih stvari u ovom izvješću koje su te su stvari važne, mislim E, to je zaštita okolišta, to smo već prošli puta rekli, treba mm, izbjeći e, e, sukcesivne evaluacije o opasnosti tvari. Mislim da Europska komisija nam mora dati za dvije godine prijedloge i to konkretne prijedlogne kako bi se o, uveo obvezni e, sustav monografija e, za e, tvari, a ne za svaki proizvod. O tome sam već govorila i činilo mi se da ste u većini za taj sustav. Nadalje, još jedna stvar koja je također važna, to je usklađivanje rezimija karakteri, karakteristika proizvoda RCP, ako je e, to usklađivanje poželjno, imamo e, e, usklađivanje po kategoriji proizvoda, to bi bio problem u smislu konkurencije. Konkurencija bi se odvijala samo na cijeni, a išla bi na štetu malih i srednjih poduzeća koji nemaju sredstava da onda se da imaju manevarski prostor u maržama. Moramo stvoriti uvjete e, koji bi e, bili prvi korak u poboljšavanju uvjeta za mala i srednja poduzeća. E, zabrana kaskada E, to, tu moramo biti vrlo e, pažljivi to korištenje, naročito e, korištenje ljudskih lijekova za životinje. Tu imamo rizike za javno zdravlje. Vrlo je lako reći nemamo veterinarskih proizvoda pa ćemo koristiti proizvode za humano zdravlje. E, to onda ne potiče ni inovacije ni istraživanje i treba e, ustanoviti striktnu hijerarhiju između raznih tipova proizvoda e, kako bismo osigurali raspoloživost proizvoda. Humano korištenje, lijekovi za humano korištenje se mogu koristiti samo ako nema nikakove alternative E, to je e, korištenje u slučaju krajnje nužde. A onda e, prodaja na veliko. Projekt komisije predviđa liberalizaciju prodaje na veliko. Predlažem usklađivanje prava i obveza prodavača na veliko, grosista i, e, sankcije u, slučajevima kršenja propisa. Tako izbjevamo e, nelojalnu konkurenciju, nepoštenu konkurenciju. E, možemo si zamisliti kakove se stvari mogu do, dešavati na tom području ako to ne reguliramo. E, autorizacija u iznimnim slučajevima i tu predlažem da pojednostavnimo e, postupak. E, to mora dozvoliti dovoljnu djelatnost ako imamo neke uvjete, ako recimo imamo pandemiju. E, to opravdava stavljanja na tržište i to vrlo brzo novih proizvoda kako bismo potakli komercijalizaciju takovih e, proizvoda u ovim slučajevima podaci koji se prikupljaju pri korištenju koje je e, privremeno korištenje na terenu on ti se podaci koriste kasnije za podršku E, stalne autorizacije prodaje proizvoda. To e, tako izbjegavamo ponavljanje testova u laboratoriju. To je pojednostavljivanje e, postupaka, imamo manje birokracije i smanjujemo troškove. Evo, ovako sam sažela 150 amandmana vrlo je teško napraviti e, potpunu sintezu, ali sam vam htjela prikazati u mojim objašnjenjima e, sve ono što je ključno i najvažnije u ovom izvješću. E, Biće mi vrlo drago da čujem vaše komentare. Hvala. Hvala lijepa gospođo. Slušat ćemo sada izvjestitelje u sjeni. Započet ćemo sa SID-om. na Izvolite. Zahvaljujem. Prije svega čestitao bih izvjestiteljici na radu i dobre suradnji. Ovaj nacrt izvješća vrlo je sveobuhvatan i uključuje i velik broj stvari koje su e, meni zanimljive, tako da ću spomenuti samo neke konkretne stvari. Unutar pokuša zadržavanja svih, korištenja svih kanala za autorizaciju za tržište, mislim da je za bolje funkcioniranje unutrašnjeg tržišta bolje dati veće poticaje e, poduzećima da se prijavlju za centralizirani postupak. Pojašnjenja o paralelnom sustavu uvoza i distribucije veterinarskih lijekova ili proizvoda važna su i čak bih predložio da uzne aplikacije uz naziv proizvoda također e, sadrže i aktivnu tvar ili tvari iz proizvoda. Isto tako, e, zalažem se za mjere namijenjene e, smanjenju antimikrobne otpornosti, uključujući zabranu kupovine lijekova putem interneta. I tu smatram da je važno uhvatiti se u koštac onima kako farmaceutske prakse pripomažu razvoju antimikrobne otpornosti. Dakle, moramo korištenje antimikrobnih lijekova na poljoprivrednim imanjima ograničiti kao preventivno liječenje. Što se tiče korištenja antibiotika, bilo bi korisno imati informacije o vrstama i bolestima za koje je namijenjen također uz oblik liječenja koji se primjenjuje. Također vjerujem da je nužno pozabaviti se problemom e, antimikrobne otpornosti vezano uz treće zemlje kako bismo mogli imati bolji cjelokupni rezultat. Kao što smo već na ovom odboru ranije čuli, mislim da je važno razjasniti da prehrambene namirnice koje dolaze iz, od životinja korištenih u kliničkim istraživanjima bi još uvijek trebale moći doći u prehrambeni lanac ukoliko su države članice e, dovoljni proces razdoblje retencije primijenile. Također e, ostavljamo otvorenu mogućnost da poduzeća neke relevantne informacije na pakiranje stave i to iz sigurnosnih razloga i komisija bi trebala razmotriti mogućnost usklađivanja sustava prikupljanja podataka za povrat njekova u državama članicama uzivši u obzir utjecaj na okoliš i humano i životinsko zdravlje, mislim da je vrlo važno da sve države članice imaju mjere za neupotrebljene ili lijekove kojima je istekao rok, odnosno za njihovo odgovarajuće zbrinjavanje. Što se tiče tehničke dokumentacije, moramo pronaći ravnotežu između inovacije, dostupnosti i financijske dostupnosti medicinskih lijekova. E, zvijestiteljica predlaže ograničenje na autorizacije koje se ograničava na 3 do 5 godina, no vjerujem da bismo trebali biti oprezni kako se ne bi snizili sigurnosni standardi. I zbog toga podržavam prijedlog komisije ovdje i država bih trogodišnjeg perioda. Sa druge strane podržavam 42. amandman koji razdoblje e, zaštit nudi razdoblje zaštite tehničke dokumentacije za postojeće proizvode. Što se tiče korištenja lijekova mimo uputa, ne podržavam komisiju gdje pokušava na istu razinu staviti korištenje humanih lijekova e, kao i korištenje alternativnih lijekova koji imaju autorizaciju za korištenje na životinjama. E, predložit ću stoga neke amandmane u tom smjeru koje će pokušati dati negativan poticaj takvoj praksi upotreba e, humanih lijekova trebalo je biti e, posljednja e, mjera. Također podržavam sistem monografa za veterinarske medicinske proizvode i također ću predložiti neke amandmane u tom smjeru. Kao što smo već raspravljali prije na odboru, usklađenje spc prema kategoriji nešto što je problematično, te se stoga slažem sa usklađivanjem uvjeta korištenja E, grupa sličnih proizvoda e, za veterinarsku medicinu. Hvala. Zahvaljujem u ime ecr gospodin Pjeha. Zahvaljujem predsjedatelju. Za početak zahvalio bih se gospođi Grostet. E, doista je bio veliki složen zadatak pred njom, a tema također nije bila laka. i isto tako nije lako regulirati ovako nešto. Kada pročitamo izvješće, pokazuje se niz pitanja koje je potrebno ispraviti, osobito što se tiče naziva. Ne radi se dakle samo o veterinarskim medicinskim proizvodima kao što možete vidjeti u sedmom amandmanu, već i u nekim drugim aspektima imunološkim propisivanje lijekova i drugim. To može značiti dakle bilo kakvo propisivanje od strane bilo kojeg veterinara. Neki ključni koncepti e, nisu dostatno bili definirani u prijedlogu komisije i zbog toga ih je potrebno razjasniti tako ćemo moći izbjeći nejasnoće kasnije i naravno moramo biti u tome razumni kada se radi o primjeni ovakvih proizvoda. Ovo je sve regulirano kroz stavljanje na tržište. Ključni proizvodi su kako antibiotici. I bilo bi potrebno pojasniti pitanje koje se dotiče antimikrobnih proizvoda. Ja pozdravljam sve mjere za poticanje centraliziranog postupka koji bi olakšao jedinstveni zajednički sustav nadzora i postoje neki novi elementi, primjerice aktivne tvari i njihova uloga u veterinarskim proizvodima, a to osobito što se tiče monografskog sustava koji vjerujem da je zanimljiva zamisao. Još jedna nova zamisao koju je teško regulirati, ali se često koristi, je online prodaja. Online prodaja i to osobito proda e, ljekova koji idu na recept, veliki problem osobito kada se, e, što se tiče farmakovigilancije. I zbog toga može dovesti do određenih opasnosti po javno zdravlje. Otpornost na antimikrobne, na antibiotike je dakle veliki problem u tom smislu. Da li bi zabrana bila učinkovita? Mislim da je to pitanje e, koje bismo trebali postaviti računalnim stručnjacima, jer sankcije ili nadzor bi sve mogli biti e, problematični pristupi. Što se tiče centralizirane baze podataka, s time se načelno slažem, međutim smatram da bi realistični pristup bio da se funkcioniranje Europske agencije za lijekove EMA bolje e, provede, to se pozivam na izvješće Tanašesku, i mislim da postoji zapravo prostora za jedan jedinstveni akt, a ne cijeli niz referenci u nekim drugim zakonodavnim aktima. Opći okvir za u paralelne uvoze i izvoze ili paralelnu distribuciju, ako tako možemo nazvati, je nešto e, do čega nam još što nam još daleko. Postoji cijeli niz e, kontroverzi i zloupotreba kada govorimo o paralelnom sustavu i mislim da je za to potrebno još mnogo raditi kako s naše strane, tako s strane komisije. Sigurnost je očito e, vrlo važan aspekt koji moramo uzeti u obzir, to je jasno prioritet a isto su tako važne i mjere predostrožnosti. Toga ne može nikada biti dovoljno. I ovdje se pretežno radi o odlaganju lijekova, opozivu. Odlaganje lijekova je veliko pitanje za sve e, proizvode. Veterinarske, medicinske proizvodi su proizvodi se, koje je vrlo teško odlagati na pravilan način i Mislim da bismo trebali dati sve od sebe kako bismo to razjasnili i mislim da bi oni trebali imati isti status kao i lijekovi za humanu medicinu. I to bi trebalo biti vrlo jasno definirano. Također trebamo razmotriti pitanje odbijanja autorizacija, osobito kada se radi o antibioticima. Dakle, postupak bi trebao biti vrlo jasno definiran. E, svima nam je jasno da korištenje antibiotika kod životinja ima velik utjecaj na javno zdravlje. I tu možemo vidjeti jasnu povezanost između korištenja kod životinja i kod ljudi. Taj postupak bi dakle trebao biti dobro reguliran, trebao bi biti vrlo dobro definiran kako bismo se mogli nositi sa bilo kakvim e, rizicima do kojih može doći zbog odbijanja e, autorizacije. Kontrole nadzor, to je nešto je vrlo važno i kada govorimo o veleprodaji i maloprodaji. Mnogo sam o ovome razmišljao, osobito o maloprodaji i mislio sam da bismo možda trebali imati maksimalan broj za e, jedinstvena jednokratna ovlaštenja, autorizacije, dakle određeni prag, određenu kvotu, nakon koje se više ne može izdavati dalje autorizacije. Nisam siguran kako to riješiti, no mislim da bismo trebali o tome porazmisliti. još jednom zahvaljujem izvjestiteljici. Hvala vam gospodine Pjeha. Sljedeća intervencija je od kluba ALDE. gospođe Palsen, izvolite. Ja bih se zahvalila gospođi Grostet na lijepo obavljenom poslu. I doista cijenim predložene amandmane koji pokušavaju unijeti određene izmjene. Ovdje razjašnjavamo sadržaj uredbe što je vrlo važno. Govorimo o pojašnjavanju, pojednostavljivanju europskog zakonodavstva i mislim da je izuzetno važno to imati na umu kada provodimo naše dnevne zakonodavne aktivnosti. Trebali bismo se složiti da trebamo raditi jasno, sveobuhvatno, ne samo na ovom polju, nego u cijelom našem zakonodavnom radu. Kad govorimo o online prodaji lijekova, imam amandman koji je predložen u odboru Agri, ali imam jedno pitanje što se tiče profilakse. Da li bi to jednostavno trebalo biti zabranjeno? Kada govorimo o otpornosti na antibiotike, e, i primjerice ako uzmemo kućne ljubimce, e, oni su vrlo važan prenosnik jer žive neposrednoj blizini nas. Tako da bih voljela da sve životinje budu uključene u ovu zabranu. A kada govorimo o utjecaju na okoliš, Mislim da se ovdje govori o rezistentnim bakterijama u vodenim tokovima, poljima, u tlu. I to sve više postaje problem. Znanost zapravo tek hvata korak sa time jer nemamo jasnu sliku što se zapravo trenutno događa. I zbog toga moramo biti vrlo oprezni, vrlo budno paziti ovo E, iako nije potpuno jasno kako to učiniti. No trebamo e, biti oprezni s time. Jedan prijedlog za koji se nadoveza na 65. amandman bio bi ne samo da se bavimo tijelima nadzornim za zdravlje, već i onima nadležnim za zaštitu okoliša, kako u državama članicama, tako i na razini Europske unije. Dakle, govorimo o tome da bi oni trebali e, biti obavješteni, trebali na raspolaganju imati potpuno iste informacije e, i da je potrebno dakle, uključiti tijela nadležna za zaštitu okoliša. Važno je također da idemo korak dalje. Ne bismo trebali dopustiti veterinarima da prodaju ljekove koje sami propisuju. Dakle, U budućnosti trebale bi za to autorizacije jer u državama članicama postoje različita pravila. još je jedna stvar bila koja je doista nedostajala u predlogu komisije, a to su pravila za odgovorno korištenje veterinarskih lijekova. Čini se da je ovaj prijedlog usredotočen na proizvode, a ne na životinje ili ljude. Tako da smatram da bi taj pristup, taj stav zapravo mogu nazvati absurdnim. Nema proizvoda koji nemaju utjecaj na životinje, ljude, okoliš. A osobito kada govorimo o ljekovima. Jer ljekove se proizvodi i koristi kako bi se na određeni način na sve ove vrste utjecalo. I ako mi o njima govorimo kao nečem tehnološkom, e, što nije sastavni dio našeg života, je pogrešno. Postoji cijeli niz manjih detalja, no vjerujem da je naša suradnja doista izvanredna i gospođa Grostet i ja smo zastupnici u ovom parlamentu već dugo vremena i vjerujem da smo u tom smislu uvelike napredovali što se tiče suradnje na praktičnim pitanjima i doista sam oduševljena time koliko smo napredovali i zapravo shvatili da se odluke moraju biti kompromisi i da moramo doći do sporazuma. Još jednom zahvaljujem na... Thank you very much. And, uh, Hvala vam. Iz kluba GUE, kolega Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin suuret kiitokset Hvala vam. Prije svega hvala izvjestiteljici zastupnici Grostet. Obavili ste izvrstan posao, konstruktivan posao, uzeli ste u obzir naše želje i primjedbe u širokom opsegu tražeći moguće kompromise. Također želim pohvaliti način na koji se osigurala da se borimo protiv antibakterijske otpornosti. Te kada je riječ o određivanju profilakse, mislim da je to od ključne važnosti. Ono što biste mogli naglasiti, da danas se zaboravlja u zemlji članicama, jest širenje informacija. Pružanje informacija je jako važno i kad kada to zaboravljamo. Međutim, morate ljudima navesti koje su opasnosti od, koje proizlaze od korištenja lijekova i antibiotika i oni se trebaju koristiti baš samo kada zato postoji prava potreba. U amandmanu 81 i u svim drugim amandmanima navodi se kako zemlje članice imaju različite potrebe, te je u njima situacija drugačija kada je riječ o dostupnosti lijekova i blizini veterinarskih ordinacija. Koliko dođe do pojave bolesti, a poljoprivredno gospodarstvo je udaljeno od najbližeg veterinara ili ljekarne u izuzetnim okolnostima dijagnoza se može dati telefonom ukoliko stručnjak poznaje životinu. I na taj način se može propisati lijek i prodati, naročito poljoprivrednicima koji imaju velik broj grla. Često u Finskoj imamo Slučajeve kada je udaljenost između ljekarne i poljoprivrednog gospodarstva je više od 200 km. Dakle, scenarij u kojem veterinar odlazi, na, odlazi do poljoprivrednika i propisuje lijek eh, je u tom slučaju poprilično nerealan. Kad je riječ o humanoj medicini, U odnosu na veterinarsku medicinu želim reći da je potonja relativno mala, inovacija u ovoj vrsti medicine je poprilično spora. I želim reći da, naročito kada govorimo o kućnim ljubimcima, o životinjama koje se koriste u sportskim aktivnostima i onima koje su na koriste u svrhu proizvodnje hrane, tu se razlikuje naše stajalište prema tim životinjama i veterinare ne bi trebalo mm, optuživati što daju svojim klijentima mogućnost e, pružanja učinkovite usluge koristeći i lijekove iz humane medicine kada veterinarski e, kada lijek iz veterinarske medicine nije dostupan. Zaštita okoliša je nešto o čemu dosta raspravljamo i u buduće. Ne smijemo donositi odluke koje će naštetiti okolišu i naštetiti vodenim tokovima. Suradnjom ćemo postići najbolji konačni rezultat, ali Želim istaknuti da je ovo složen zakonodavni paket i zastupnica Grostet je obavila izvrstan e, posao. Thank you very much and uh, next speaker from the Hvala vam. Sljedeći govornik iz kluba Zeleni, zastupnik Hojsling, izvolite. Ja, ich darf Frau erstmal auch i ja bih želio čestitati gospođi Grostet na ovom izvješću. U mnogim se točkama slažemo. E, nešto bih kratko rekao o problematici. Mm, nacrt e, komisije ne uzima u obzir neke stvari. E, u Europi E, se e, u uzgoju životinja koristi dvostruko više antibiotika nego e, za humanu medicinu. To je kao prvo. Pozdravljam što je rekla gospođa Grostet. Profilaksa i metafilaksa. Profilaksu treba zabraniti u veterinarskoj medicini. A metafilaksa E, ne znamo koliko daleko i idemo ovdje u definiciji. Tu moramo postaviti upitnik. E, e, dajemo i antibiotike zdravim životinjama i to ih dajemo više nego bolesnim životinjama. I to je tema koja, koju razmatrate. To je važna tema. E, prodaja preko interneta, to se, e, tu se slažemo, to ne možemo dugoročno kontrolirati to tržište. I tu se u potpunosti slažem. A, u temelju e, kad govorimo o razvoju novih e, lijekova, industrija razvija samo onda kada ima u izgledu masovnu prodaju i sada olakšavamo mm, e, istraživanje i autorizaciju kako bi lijek došao na tržište, da li je to dobar pristup, to ne znam. E, to moramo govoriti i o državnim potporama za istraživanje E, sad kažemo olakšat ćemo mogućnosti autorizaciju kako bi došlo do, do razvoja. Je li to dobar pristup? E, tu imam znak upitnika. E, učinak na ot, okoliš e, lijekova za životinje i to je vrlo važno E, ne znam jesmo li išli da, dovoljno daleko u našim naporima da spriječimo utjecaj na okoliš. E, sadašnji, sadašnje autorizacije ne idu dovoljno daleko. E, samo 5% tvari dolazi u životinju, a 95% odlazi u okoliš kod e, davanja ovakovih e, proizvoda. E, to naravno ulazi u vode, podzemne vode i utječe na ljudsko zdravlje. Pa tu moramo imati pojačane mjere i istraživanja. Jedna stvar koja gdje bih želio bolju definiciju, a to su rezerve antibiotika to, to je veliko zlo i e, nešto što se ne može e, prihvatiti. E, moramo tu biti dosljedni. Imamo jedno, jedan popis tih antibiotika od strane svjetske zdravstvene organizacije. Antibiotike koje se ne smije koristiti za životinje na, to zahtjeva zaista e, veću pažnju s naše strane. E, mnoge stvari smo ovdje poboljšali i mislim da ćemo se u mnogim točkama složiti. Moramo e, zaista pažljivo razmatrati ovu problematiku. Nadam se da ćemo na kraju doći do dobrih kompromisa. Hvala lijepa. Thank you very much. Hvala vam. I posljednji, ali ne manje važni, kolega Pedićini iz FDD-a. Započeli smo rad na prijedlogu komisije koji nam se nije dopao, nije bio uravnotežen, bio naklonjen farmaceutskim kućama, počevši od samih ciljeva kada se govorilo o povećanju raspoloživosti veterinarskih e, proizvoda koji su namijenjene ovim takozvanim manjim vrstama kao što su pčele. Međutim, trebali, trebali bismo o tome malo bolje razmisliti jer sada smo dovoljno mm, veliki da e, shvatimo da farmaceutske tvrtke imaju interesa u iskorištavanju ovog sektora u kojem se možda do sad nisu previše isticale. Naši ciljevi, naši ciljevi su svakako dobrobit e, životinja, kretanje prema individualnom liječenju te provedba dobrih higijenskih praksi, pravilna ishrana životinja te prelazak na vrstu uzgoja u kojem životinje žive u odgovarajućem e, prostoru i hrane se na odgovarajući način jer se na koncu njihovo zdravlje reflektira na naše zdravlje. Međutim, vidjeli smo da je prijedlog komisije išao sasvim suprotnom pravcu. Zato smatramo da je prijedlog e, izvjestiteljice unio dovoljno dobre izmjene u početni prijedlog komisije, to već od prve rasprave podržali smo zabranu online prodaje. Bili smo protiv profilakse i tražili smo bolju definiciju metafilakse. Mislim da se oko toga svi slažemo. Protiv smo neograničene ispričavam se, protiv neograničenog dopuštenja, protiv neograničenog trajanja autorizacije. Imamo određene rezerve kada je u pitanju istraživanje koja se tiče na ovaj sektor. Smatramo da bi se da se nju ne bi trebalo podržavati na, dosad, na dosadašnji način, zato što svi znamo da se lijekovi mm, za humanu medicinu baziraju na malim otkrićima, dakle koristeći postojeće djelatne tvari. Ukoliko se e, trajanje patenata produži, one će velike farmaceutske kuće će moći nametati cijene i nametati dakle svoju volju, to bismo trebali, time bi se trebali bolje pozabaviti, ali slažemo se s korištenjem ove vrste lijekova, lijekova off-label, To su lijekovi koji bi se trebali davati dakle, samo ljudima, trebali, trebali bi nam stroži zakonodavni okvir za upotrebu pojedinih novih lijekova koji se ne bi trebali koristiti kod životinja i dakle one bi se mogli koristiti u veterinarske svrhe jedino ukoliko nema e, niti jedne druge alternative. Što se tiče e, zadaća Agencije za lijekove, Mislim da tu možemo podržati prijedlog komisije, govorimo o nadzoru, o stalnom nadzoru, međutim želimo e, bolje proučiti situaciju, predložiti neka učinkovitije rješenja ukoliko je to moguće. Podržavamo kolegicu Polsen kada kaže da veterinari ne bi trebali zarađivati na lijekovima. To je bio e, dio i naših početnih ciljeva. I dakle, ukupno e, izuzetno cijenimo e, rad e, izvjestiteljice i želimo nastaviti doprinositi na radu u ovom dosjeu. Hvala vam. Sada ćemo čuti komentare članova odbora. Riječ ima kolegica Ajuso. Hvala vam. Prije svega, želim pohvaliti rad kolegice Grostec, Bilja sastavila izvrsno izvješće s kojim se slažem gotovo 100%. Slažem se s potrebom da se treba izmijeniti ovo zakonodavstvo i to zbog e, problema kada je riječ o raspoloživosti veterinarske nekih e, lijekova, već i kad je riječ o korištenju humani, lijekova za, e, za ljude u ovom sektoru. Osim toga, e, šteti se razvoju inovacija u ovom području. Što se tiče raspoloživosti veterinarskih lijekova, nema sumnje, nedostaju, nedostaju naročito kada je riječ o određenim vrsta životinjama i određenim patologijama. Općenito mislim da možemo reći da veterinarskih lijekova nedostaje, naročito kada govorimo o ovim takozvanim manjim vrstama. I tada se evo koriste lijekovi iz humane medicine. Dakle, dobro je poticati njihov razvoj, ali moramo voditi računa da postoji od, s tim u vezi određena dodatna vrijednost, moramo poštovati načela učinkovitosti, a i dobrobiti životinja. E, potom, kada je riječ o antimikrobnoj otpornosti, ono je od ključne važnosti za javno zdravlje. Međutim, e, moramo, moramo jamčiti i odgovorno korištenje antibiotika koji su jednostavno neophodni. Moramo analizirati rizike i koristi, zato se slažem sa onim što predlaže kolegica Grostet kada je riječ o nadzoru potrošnje e, veterinarskih lijekova. Hvala vam. Hvala vam, zastupnik Linz. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Vorsitzender. Zunächst möchte ich... Ähm, Hvala vam, predsjedavajući. Prije svega želim zahvaliti izvjestiteljici. Što se mene tiče, obavila je izvrstan posao i želio bih svima zahvaliti na želji za suradnjom koju su to pokazali. Govorimo o, dakle, o lijekovima koji se koriste kako za životinje, ali tako i za ljude, te je zato važno da kada govorimo o primjeni uredbe da imamo odgovarajuće definicije koje trebaju biti dosljedne te omogućiti učinkovitu primjenu. Mislim da je važno da se definicije zato bolje razrade, zato što postoje razlike u metafilaksi, profilaksi i terapeutskoj upotrebi lijekova. Mislim da moramo biti restriktivni kada je riječ o profilaksi. Osim toga, važno je da veterinar zadrži središnju ulogu, ne slažem se u potpunosti sa kolegicom Paulsen. Ne bismo smjeli dovoditi u pitanje ulogu veterinara, nego bismo se mogli koncentrirati na trajanje recepata, moglo bi se ograničiti recimo na sedam dana. Već su se drugi kolege pozabavili online prodajom i to je važna tema, naročito kada je riječ o propisivanju antibiotika dobro je zabraniti njihovu prodaju na internetu. I važno je da slijedimo prijedlog kolegice Grostet kada je riječ o zaštiti podataka. Naročito i kada je riječ o primjeni lijekova iz humane medicine u veterini, Mislim da moramo biti restriktivni, njihovo korištenje e, treba ostaviti samo za one slučajeve kada je to opravdano i potrebno i prije svega potrebna određena autorizacija od nadležnog veterinarskog tijela. Ta autorizacija se ne bi trebala ticati određenog veterinara, već jednog, e, jednog šireg područja, dakle mislim da ćemo uspjeti to popraviti. Važno je da cijeli paket gledamo u njegovoj ukupnosti kako bismo došli do, kako bismo postigli dosljednost između brojnih propisa. Što se tiče ovih vrsta lijekova, nadležni odbor Agri, nadam se da ćemo uspjeti doći do zajedničkog stajališta. Hvala, već ima potpredsjednik Poč. htio bih se najprije zahvaliti izvjestiteljici jer je e, kao i drugi izvjestitelji u sjeni u ovom odboru ona se našla pred vrlo teškim pitanjem i zadaćom e, e, da ispravi nacrt koji pokušava postići ciljeve ali koji u tim naporima nije uspio. Posljedice analize komisije su jasne. Nije jasno jesu li mjere koje se nalaze u tekstu, da li će one dovesti do toga da postignu ciljeve teksta. Françoise Grostet je već mnogo učinila da korigira taj tekst i mi ćemo svi nastojati da je podupremo u, njenom radu. E, ovaj nacrt kao kako stoji sada e, e, će dovesti do pogoršanja situacije na svim područjima. Usklađivanje koje se predlaže to ne dolazi u obzir E, on naime e, ne uzima u obzir specifične karakteristike lijekova. E, pretpostavlja se da je to široka skupina, ali definicije su vrlo nejasne, a naša izvjestiteljica je pokušala da to korigira na način da, da se uvede period zaštite E, koja e, se e, zaštita produžuje isto se odnosi na farmakovigilaciju tu se ne definiraju dobro odgovornosti mislim da nacrt kako stoji bi doveo do toga on bi osnažio unutarnje tržište, ali bi e, također e, bi to išlo na štetu, na uštrb i zdravlja životinja i ljudi. E, to je jasno. Ja ću sam podnijeti niz amandmana, naročito na području antimikrobne otpornosti a e, e, onda i ovaj problem e, kako riješiti antimikrobnu otpornosti. U ovom nacrtu se o tome nedovoljno govori. Nedostaje niz mjera koje treba poduzeti, a možemo zamisliti mjere koje bi bile učinkovite, a one se jednostavno ne nalaze u nacrtu. E, sada je na nama na e, zastupnicima da predložimo e, učinkovite mjere kako bi se riješili problem antimikrobne otpornosti. Mislim da je to važno. To, to nije politička tema. Radi se o naše, zaštiti našeg zdravlja i zaštiti životinja moramo se zaista usredotočiti na antibikrobnu e, otpornost jer je to temeljni problem. E, veselim se na naš budući zajednički rad i e, ponavljam da je nacrt komisije vrlo slab. Hvala presjedatelju, hvala izvjestiteljici Zajedno želimo poboljšati e, prijedlog komisije, što je i naša zadaća. E, moramo ih približiti praksi. E, želio bih nešto nadodati ovdje slažem se, veselim se da ka, e, govorimo o propisima o prodaji e, što e, može napraviti veterinar mislim da bi bilo po meni bilo važno da veterinar lijekove može propisati i davati ja pripadam uh, onima koji smatraju da je veterinar suodgovoran. Tu moramo imati suradnju između poljoprivrednika i veterinara. Veterinar odlučuje o terapiji. E, I kad dolaze, e, dolazi do pogrešne primjene, onda je i veterinar e, odgovoran. On mora nadzirati kako se primjenjuje lijek a o troškovima kao poljoprivrednik e, želim nešto reći. E, poljoprivrednici naravno moraju e, platiti visoku cijenu, ali koji puta tu stvari nisu dobro postavljene. Nije dobro kad su stvari prejeftine. To je druga strana medalje. Korištenje humanih lijekova za životinje ja pripadam onima koji e, žele da rezervni antibiotici moraju biti e, točno definirani, a njihovo korištenje e, se onda se mo, mogu zabraniti u uzgoju životinja jer sve drugo je nesigurno već smo to čuli od ko, kolega, moramo se e, brinuti i za domaće životinje. E, e recimo, <laughs> dajemo mački sve one lijekove koje mi sami koristimo. Ako nam to ne uspije, e, Linci je napravio dobar prijedlog, humani lijekovi moraju onda biti strogo ograničeni Mm. ako ako se moraju koristiti za, za životinje onda bi tu trebalo uh, imati pravilo da to zahtjeva posebnu dozvolu tu moramo dobro paziti da ne razvijamo otpornost i na kraju ja, e, imamo vrlo dobre prijedloge od izvjestitelje prikupljanje podataka, nadzor, obavještavanje. E, e, to se ne odnosi samo na poljoprivrednu, već i na humanu medicinu, o tome smo već mnogo slušali. E, imali smo jednu radnu večeru na kojem smo razgovarali sa liječnicima i veterinarima. Govorilo se E, ima tu mnogo stvari koje treba riješiti. Ako svi zajedno budemo radili, e, poljoprivreda i humana medicina, e, onda će vrijeme antibiotika možda i prestati. Hvala vam, zastupnica Rivazi. Hvala predsjedniče, e, hvala gospođo Grostet na ovom izvješću. E, to je zahtjevalo mnogo rada. E, ja bih insistirala na problemu antibiotika i inovacije. Gledajte što se događa u Danskoj. Kaže se da je Danska smanjila E, prepisivanje antibiotika. Kad god se e, poljoprivrednik koristi antibiotik, on to mora e, javiti nadležnoj agenciji. Ovo odvajanje između veterinara i ovo ova sljedivost, to je suradnja veterinara i ljekarna je od bitne važnosti. U Francuskoj će to biti jaš, jako teško. Veterinari e, dobivaju jedan dio svoje zarade od prodaje lijekova. Međutim, to treba razdvojiti. Druga stvar su inovacije. E, ima, tu ima E, tu se ne slažem s vama, gospođo Grostet. E, e amandman 42. Zaštita nove tehničke dokumentacije za postojeće e, lijekove je pet godina. to je kočnica za natjecanje i za informacije. Ako zaista želimo potaći inovacije, onda ne smijemo imati ovakova razdoblja E, moramo imati pristup istraživanju lijekova. E, e, post, produžavanje zaštite patenta. Vi kažete to nije veliko tržište, međutim to je tržište koje je teško 2 milijarde eura. Ta, ta dobit se iznosi recimo 20% od dobiti koju imaju humani lijekovi. Farmakovigilacija. Ako obavještavanja nije dovoljno, mi trebamo e, izvještaje i to e, redovne izvještaje. E, zaštita okolišta. Što su okolišne monografije? Da je to u funkciji molekula, tu ćemo gledati što se događa u okoliša. Dajemo lijekove životinjama. Prvi element e, gdje ćemo naći te lijekove, e, to je tlo i voda. E, stoga je važno da ako imamo monografije da radimo s so molekulama, ali i svim drugim tvarima. Moramo u Mm, Glukozat koja je bila aktivna molekula, to nije ista akcija e, kao onaj dodatak koji zovemo Roundup. Nadam se da ćemo naći kompromise kako bismo imali dobro korištenje ovih lijekova, ali istovremeno i dobru zaštitu ljudskog zdravlja rezervni antibiotici, to je također važna tema. Mm, e, imamo popis tih rezervnih antibiotika koje o tome smo već čuli. Hvala. Hvala, Tack herr ordförande. Eh, först och främst vill jag... Hvala vam predsjedavajući. Htjela bih reći da se slažem sa svima koji su istaknuli važnost tog propisa za budućnost. Kolega Poč je spominjao otpornost na antibiotike i o čemu se tu točno radi. Konačno želim reći da se radi o ljudskim životima i već danas možemo vidjeti ko, kako je teška situacija u kojoj se čovjek nađe kada određeni lijek ne djeluje. Te zato ovaj propis e, izuzetno važan. Ono što je još važno jest e, važnost e, davanja cjepiva velikom broju životinja, to ide na uštrb njihove dobrobiti. Moramo naime jamčiti dobre uvjete uzgoja, ali prečesto se poseže za lijekovima kako bi se sakrilo da se sa životinjom ne postupa kako bi se trebalo. Nažalost u velikom broju zemalja E, uvjeti života ovih životinja su e, jako loši. Mislim da bismo trebali imati propise, a sa ovim e, tekstom i sa amandmanima ćemo imati upravo ovaj u izravnu vezu između davanja davanju lijekova životinja, životinjama, naročito antibiotika i razvoja antimikrobne otpornosti. Na primjer, u slučaju u kojem se životinje uzgajaju lošim uvjetima, u jako skučenim prostorima, oni se tada međusobno ranjavaju, to vidimo često kod uzgoja svinja, ukoliko se jedna razboli, razboli se sve i tada se poseže za masovnim cijepljenjem. Često se koristi penicilin i evo opet se vraćamo na to da je to zapravo pitanje dobrobiti životinja. Po onome što sam čula u raspravi. Mislim da se moramo ozbiljno pozabaviti profilaksom, onom koju propisuje veterinar. Mislim da moramo djelovati na, tu, na taj lanac u kojem veterinar propisuje lijek i potom eh, zarađuje od kupnje istog. Mislim da će mi francuski veterinari morati objasniti kako će smanjiti broj lijekova ukoliko tome ovisi njihova plaća. Hvala vam, idući govornik. Hvala vam. Jako mi je drago što se bavimo ovom temom i što smo mogli zajedno na tome raditi, što ono ima tako veliku važnost. Dugo sam u politici, kad imamo posla sa poljoprivrednim sektorom, često se suočavamo s ovim pitanjima i tu smo već postigli značajne rezultate. Prva primjedba koju želim uputiti je da se veterinari često spomenju u negativnom kontekstu nedavno je održana javna rasprava koju je organizirao e na tu temu, a u mojoj zemlji veterinari su oni koji moraju posjećivati poljoprivredna gospodarstva i nazirati situaciju, moraju biti registrirani. Ovdje govorimo o smanjenju od 50 5%, ono što moramo shvatiti je da govorimo o ljudskom i životinskom zdravlju, da moramo da govorimo o osvještenosti, o davanju informacija poljoprivrednicima i svima, zato što govorimo o javnom zdravlju. A ono što želim istaknuti jest da kad govorimo o prehrani životinja i tu u Nizozemskoj uvodimo sustave nadzora i održavaju se, organiziraju se provjere i one se moraju održavati na isti način u cijeloj Europi. Imamo trenutno te provjere u Nizozemskoj moramo se osigurati da se provjere organiziraju na jednak način i u drugim zemljama je to sada nije slučaj. Zadnji put smo govorili o peradarstvu. Pogledala sam malo informacije. Imali smo Johana Finka iz sveučilišta Utrehtu koji je održao predavanje i mislim da je ovaj prijedlog dobar za sektor peradarstva. Hvala vam i zadnja govornica, kolegica Auken. Hvala vam. Imam nekoliko komentara. Danska je zasigurno jedna od onih zemalja koja nam najbolje koristi lijekove, bilo u stočarstvu, bilo u poljoprivredi, ali evo, najbolji smo među najgorima, mogla bi se tako izraziti, jer je situacija dosta loša. jednom jednim velikim danskim novinama danas se piše o jednoj velikoj svinjogojskoj farmi koja je zbog svog načina proizvodnje uzrokovala pojavu bolesti kod e, brojne djece. Evo to samo kako bih vam ilustrirala koliko je ova tema važna za javno zdravlje. Potom pitanje je sukoba interesa. Ne smijemo smanjivati svoje moralne standarde. Ne smijemo se obraćati onim e, liječnicima ili veterinarima koji imaju dionice farmaceutskih kuća. To nam se nas ne tiče. Ne smije jednostavno postojati sukob interesa u tom smislu. Te se moramo osigurati da se za humanu i za veterinarsku medicinu da se koriste jednaka načela, ona koja su utvrđena evropskim pravom. Temeljni kriterij bi trebao biti zabrana veze, odnosno zabrana postojanja gospodarskog interesa u trenutku kada propisujete određeni lijek. Hvala vam, tu su s nama predstavnici evropskih agencija koji su povezani sa ovom temom, te me zanima da li želite dodati neki komentar ili ne. Dajem riječ u tom slučaju predstavniku komisije, gospodinu Risu. Hvala vam. Hvala svim zastupnicima koji su djelovali u ovoj raspravi. Ja ću se osvrnuti na ključna pitanja koje proizlaze iz izvješća i rasprave. Na područje rasprave su bile definicije koje koristimo našem prijedlogu. Htio bih reći da će komisija rado pomoći parlament e, i vijeće da se pronađu dobre definicije, ali želimo vas podsjetiti da se one ne mogu mijenjati delegiranim aktima, jednom kada je definicija e, donesena, ostaje njezin učinak i to tijekom niza godina. S tim u vezi, kada smo radili na ovom prijedlogu, pokušali smo se baviti nizom pitanja, što nije uvijek lako, ali napravit ćemo sve što možemo kako bismo pomogli. Drugo pitanje su inicijative za inovaciju. Riječ o složenom pitanju, te predloženi amandmani predlažu kompromis kada je riječ o razvoju veterinarske medicine za ove manje zastupljene vrste. Kako bi taj sustav bio usklađen sa prijedlogom izvjestitelja, to je ono koje, to, je, to je glavno pitanje. Mi smo voljni pružiti svu pomoć i osigurati se u konzistentnost teksta. te bismo htjeli s tim u vezi proširiti raspravu. Kada je riječ o antimikrobnoj otpornosti, to je prioritet e, i za Europsku komisiju. Pozdravljamo velik broj prijedloga u tekstu koji ga jačaju, ali Moramo vidjeti koje su granice ovih prijedloga, moramo vidjeti kako će sustav djelovati u cijelini propise u kojih se složimo ili ih predložimo, možemo vidjeti mogu li oni zajedno djelovati kako bi se spriječila zloporaba i loša upotreba ovih lijekova u liječenju životinja. Kada je riječ o paralelnom uvozu i distribuciji, korištenje e, veterinarskih proizvoda je definirano u člancima 115 i 116. Ono se razlikuje od koncepta paralelnog uvoza i distribucije. Komisija e, nije smatrala da je potrebno predložiti taj zakonodavni okvir za evropski okvir, e, zato što već postoje nacionalni propisi s tim u vezi. Kada je riječ o distribuciji vjerujem da će ovo omogućiti ove veletrgovinama, Vjerujem da će ovo pomoći veterinarima na terenu. Imamo dobre primjere iz humane medicine kada smo utvrdili komisijne smjernice koje smo potom objavili 2013. Riječ je o dobrim praksama distribucije, te tu moramo pronaći način kako ovo vrstiti u konačni tekst. Potom harmonizacija. Mi smo se bavili načinima upotrebe u odnosu na pojedine vrste. imamo primjedbu izvjestiteljice vezano uz SPC i htjeli bismo porazgovarati s njom u vezi s ovim pitanjem za koje da smatramo da je izuzetno složeno. Potom je tu nadzor potrošnje ljekova. Mm, govorimo o smanjenju birokracije s tim u vezi. Potom je tu potreba, da, potreba za dodatnom konzistentnošću, zato što kombinacija dvaju e, sustava, onaj koji se temelji na riziku i PCR, to je nešto na čemu bismo trebali poraditi i malo razjasniti. Kaskadni učinak od korištenja etiketa, tu ćemo rado nastaviti razgovore. Potom e, utjecaj na okoliš, moramo vidjeti koji su e, ciljevi, ne, nema smisla ponavljati okolišne studije ukoliko nisu znanstveno opravdane. Ukoliko prijedlog bude održiv, onda, ćemo tu, će nam tu trebati pomoć Europske agencije za, za, za ljekove, kada je riječ o, o našoj izdavanju monografije. E i zadnje, vezano uz označavanje, zalažemo se za jednostavno učinkovito označavanje, za pravila vezana uz to, tu se stvaralo dosta birokracije za tvrtke, do sad e, i na koncu nekoliko riječi o veterinarima koji su više puta spomenuti tijekom rasprave. Vjerujemo da ovaj, e, ovaj propis e, da se ne bavi regulativom profesije, već medicinskih proizvoda i veterinari su neovisni profesionalci I također u ovom prijedlogu nalazimo dakle naš doprinos smanjenju potrošnje antibiotika te naš doprinos bori protiv antimikrobne otpornosti. Hvala vam na vašim doprinosima i radim se nastavku rada. Hvala lijepa, a sada ću dati riječ opet našoj izvjestiteljici. Hvala lijepa predsjedatelju. E, ja bih e, htjela zahvaliti svim mojim kolegama koji su ovdje govorili. Mislim da dijelimo e, ovu cjelinu smjernica mojih korekcija. Želimo jednu uredbu koja će biti korisna i učinkovita, koja će nam pomoći da riješimo nekoliko problema koje imamo danas E, zahvaljujem vam i e, moram vam reći da sam zapisala sve ono što ste rekli. Ja ću pogledati naravno vaše amandmane. E, nastojat ćemo da to bude zajednički rad kako bismo dobili dobru uredbu. Ja ću malo sažeti ovo što je rečeno, neću ulaziti u detalje. E, izvjestitelj u sjeni gospodin Tanašesku želi e, e, uredbu o lijekovima koji se ne koriste centralizirana autorizacija slažem se s vama imamo amandman jedan fragmentacija tržišta zahtjeva e, e, centralizirane postupke. E, naravno, tu trebamo biti pragmatični i znati da ima i drugih praksi u državama članicama o receptima i prodajimi u, amandmanu 80 kažem da treba donijeti veterinarsku dijagnozu nakon kliničkog e, pregleda. E, tu treba uključiti i protokol njege. E, problem razdvajanja. Imamo prakse koje su različite u državama članicama. Mm, nordijske zemlje su tu naprednije, nizozemska ima dobre prakse i koje treba znati e, e, poznavati i širiti. Danas mi se čini e, teškim i nemogućim da ovdje interveniramo jer poljoprivrednici se imaju teškoće, oni koji su udaljeni od ljekarni i koji trebaju ovu prodaju od strane veterinara. To treba točno urediti kako ne bi došlo do zloupotrebe. definicija profilakse, to kažem gospođe Požen, e, e, zabrana za domaće životinje u redu. Imamo amandman 97. E, definicija metafilakse trebamo e, e, naravno e, za spriječiti da se koristi lijek za, za cijelo stado ili ako je samo jedna životinja bolesna. Međutim, kod kokoši recimo ne možemo izolirati jednu kokoš a i tu je situacija drugačija nego kod goveda. Tu imamo vrlo praktične probleme koje treba riješiti E, gospodine Oslink e, kaže da treba izolirati životinje koje su bolesne. Naravno u nekim slučajevima to predstavlja visoke troškove za uzgajivače. E, što se tiče okoliša, svi se brinemo za okoliš, o tome se mnogo govori, slažem se s vama. treba imati obvezu Eh, okolišnih eh, monografija. Tu želim nešto malo precizirati. Eh, gospođa Elvazi je nešto rekla. Trebamo evaluirati aktivnu substancu, a zatim učinak proizvoda kao i druge sastojke lijeka. Tu imamo postepenu evaluaciju, učinak aktivne tvari, i nakon toga e, učinak cjelokupnog proizvoda. E, učinak e, aktivne tvari je već ocijenjen i onda će daljnja ocjena biti lakša. Naravno da tu ima praktičnih problema i ja tra, od komisije da nam dade detaljni izvještaj kako bismo definirali praktične modalitete postupaka što se tiče e, rezervnih antibiotika i njihova popisa e, amandmani 38 i 39 zahtijevaju e, striktne znanstvene kriterije na, kojim, na osnovi kojih će se donositi tih popisi. Mm, mm, tu moramo imati sigurne postupke sastavljanja popisa. Komisija nam tu mora nešto malo više reći o tome kako će se, koji će se kriteriji koristiti za e, te popise. Ima i mnogo drugih stvari koje su ovdje spomenute. E, ne smijem predugo govoriti o svemu tome, o svim vašim komentarima, ali svima vam zahvaljujem. E, jako sam zadovoljna e, što ova uradba i ovo izvješće i da je pobudilo toliko interesa. E, moja kolegica koja se bavi lijekovima moram reći da moramo biti koherentni, već smo zajedno radile i dalje ćemo na, tako raditi. Eh, ono što vam želim reći jeste hvala za, za sve primjedbe. Eh, zajedno ćemo dalje radi jer se nadam da ćemo na kraju proizvesti jedan dobar tekst. Ali eh, to će biti zahvaljujući svima vama. Zahvalna sam za sve prijedloge. Hvala. Hvala lijepa. E, što smo, e, što smo se e, držali dnevnog reda i vremena. Rok za amandmana je 15. lipnja u četiri popodne. Razmjena mišljenja o amandmanima 15. Mm, 16. srpnja na sesiji dobit ćete točne podatke. Očekujemo da ćemo imati glasanje u NVU 22. rujna, to jest nakon ljetnog odmora. Nemamo još informacije o tome e, kada će se glasati na plenarnom zasjedanju. E, to će ovisiti o pregovorima. Hvala vam svima koji ste sudjelovali u ovoj raspravi i zahvaljujem izvjestiteljici kao izvjestiteljima u Sjeni. A sada idemo na sljedeću točku dnevnog reda koja je izmjena uredbe broj 726 e, kroz 2004. o utvrđivanju postupaka odobravanja e, primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini te uspostavi e, Europske agencije za lijekove. E, dati ću e, najprije riječ izvjestitelju, gospodinu Ciprijanu Delasesku. Hvala predsjedatelju. U prvom redu, kao što je već spomenuto u ovom odboru, Mislim da je to e, pozitivan korak koji je učinila komisija. E, razdvajanje prodaje veterinarskih proizvoda od e, prodaje humanih lijekova kako bi se zadovoljile potrebe veterinarskog sektora. Držimo se Lisabonskog sporazuma naravno. Kao što vidite izvještaja e, ima područja koje treba poboljšati. Ne slažem se s prijedlogom komisije da struktura i razina naknada za agencije, da je to nadležnost, e, da tu trebamo imati provedbeni akt. E, tu trebamo biti uključeni kroz normalnu zakonodavnu proceduru E, predlažem nekoliko amandmana e, koje su se odnose za naknade koje se plaćaju e, agencija, agenciji. Članak 73 koji govori o raznim izvorima prihoda agencije i od lijekova za životinje i humanih lijekova. E, trebamo razlikovati izvore e, prihoda agencije koja ulazi u proračun agencije. E, sadašnja uredba je u skladu sa revidiranom financijskom uredbom, to jest pristup drugim izvorima financiranja. Projekti za ljudsko zdravlje, inovativna inicijativa Mm, e, NB7 e, uredba o lijekovima i e, uloga Europske agencije za lijekove u, u, na području lijekova za životinje kroz centralizirani postupak autorizacije. E, e, članak 297 koji govori o farmakovigilanciji iz 2014. To treba ostati kao pravna osnova e, dok ne dobijemo novu regulativu. Ili dok to ne postane primjenjivo. Hvala lijepa. Sada idemo na e, izvjestitelje u sjeni. E, gospođe gospođa Grostet. Hvala lijepa e, predsjedatelju. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni, to je gospodin Šerio, moj kolega. On nije mogao doći pa ga zamjenjujem. E, e, ovdje trebamo imati usklađenost ovih svih tekstova kako bismo dobili zajednički tekst. Moj kolega gospodin Šerio e, želi čestidati gospodinom Tanašesku na njegovom izvješću. On se potpuno slaže sa glavnim idejama izvješća i zahvaljuje na vrlo dobroj suradnji. Gospodin Sirio e, se brine kao i izvjestitelj, e, e, brinu ga dvije točke. To su prihodi Europske agencije za lijekove E, to treba urediti jednim provedbenim aktom. Gospodin Šerio bi e, volio da komisija dade novi zakonodavni prijedlog u tome. A e, zatim trajanje prenošenja nadležnosti. Izvjestitelj to želi ograničiti na pet godina, a gospodin Šerio se slaže da treba imati ograničeni period, ali smatra da e, bi to trebalo biti dulje od pet godina. E, to je jedna nijansa. E, to je, su uglavnom pridje, primjedbe izvjestitelja u sjeni gospodina Širioa za koji predstavlja pučane. Sljedeći govornik za EKR je gospodin Pjerit. Hvala lijepa predsjedatelju. Na početku bih htio zahvaliti izvjestitelju. Vrlo e, cijenim njegovu predanost. U moje ime i u ime e, kluba EKR e, podržavam ovaj izvještaj. Mislim da e, tu imamo vrlo razuman pristup u jednom pravnom aktu. Slažem se i sa načelom razdvajanja što se tiče autorizacije za humane i veterinarske proizvode. Međutim, tu postoje neki problemi. Na primjer, zar ne bismo morali e, e, nećemo li imati onda snižavanje standarda? Imamo neke generičke lijekove koji su prisutni već dugo vrijeme, tu nema problema, ali za inovacije e, tu ćemo imati posla s problematičnim stvarima. u to ulaze i antibiotici. E, e, inovativni proizvodi i antibiotici, tu postupci moraju biti kompatibilni e, s onima koji se primjenjuju za humane ljekove. Podržavam strukturu naknada ka E, što se tiče e, EME i e, institucija u državama članicama, to moramo imati zajednički pristup. Samo će to rezultirati konsensusom. Nešto što će biti prihvatljivo i za industriju i za vlade. Naravno, industrija će morati e, snositi e, visoke troškove, naročito kad se radi o rijetkim proizvodima. Tu će troškovi biti značajni. E, imam neke sumnje kad se govori o transparentnosti. E, članak 67 dio treći, to je e, prihod agencije. E, u točci 3 imate frazu druge usluge koje daje agencija. Koje se tu usluge misle? O čemu govorimo? Naravno, tu su interpretacija neće biti laka može se tu e, isto raditi o visok, višim e, troškovima za proizvođače i to treba razjasniti. U mojoj prethodnoj intervenciji kad smo govorili e, o izvještaju gospođe Grostet, govorio sam o bazama podataka i SPC-ima brošure, oznake i tako dalje moramo osigurati razdvajanje, separaciju, to je važno i za e, ljudske i e, proizvode za e, životinje. To će biti olakšati posao i poljoprivrednicima i veterinarima. Vraćam se na naknade. one trebaju biti prilagođene razvoju industrije. E, razgovarao sam s predstavnicima proizvođača. Moramo imati na umu da veterinarsko-medicinski proizvodi e, njih proizvode e, male i srednje poduzeća, a ne velike, velika poduzeća. Tu treba biti oprezan kako sektor e, e, može trošiti e, značajan dio novca na inovacije i na razvoj dobrih proizvoda. Mislim da naknade moraju biti razumne i prihvatljive. Tu treba također imati prostora za manevar. Mi ćemo podnijeti neke amandmane i još jednom čestitke gospodinu Tanašesku. Hvala lijepa. E, e, gospođa Majsner ima riječ. Hvala lijepa predsjedatelju i od strane Alda zahvaljujemo izvjestitelju. To je jedan tehnički dokument, on je povezan s drugim do, dokumenata. E, razdvajanja, o, razdvajanje autorizacije e, lijekova, e, veterinarskih lijekova i humanih lijekova. To je također prilagodba sporazumu iz Lisabona. E, slažem sa, sa svime što je rekao izvjestitelj. Što se tiče naknada komisija predlaže uredbu vijeća tu treba E, trebamo imati sudjelovanje e, parlamenta. Mislim da je to potrebno i razumno. E, mislim, to su glavne točke cijelog izvještaja. Rado znala sam kako će se odvijati naša daljnja rasprava. Hvala lijepa. Sljedeći na redu izvjestitelj za usijeni za zelene gospodin Hojsling. I ja zahvaljujem e, izvjestitelju, uglavnom se slažem, to je tehnički izvještaj, što ne znači da je tu bilo uključeno manje posla. E, primjedba o sustavu monografija, mi bismo željeli da e, informacija o aktivnim tvarima bude prikupljana centralno E, i države članice e, moraju imati laki pristup tim informacijama. E, baza podataka o aktivnim tvarima mora biti povećana i mora se stalno ažurirati. To je važno kako bismo javnosti dali tržište E, koje dozvoljava razmjenu informacija. Te informacije, kažem, moraju biti dostupne javnosti. To je naročito važno. Hvala lijepa. Thank you, Mr. Hoisling. Zahvaljujem. Sada u ime FDDA a gospodin Veličini. Grazie, Presidente. Uh, anche noi apprezziamo la... Hvala vam, predsjedavajući. Mi pozdravljamo prijedlog izvjestitelja Tanasescua. Slažemo se sa svim onim prijedlozima koji se zalažu za pravna rješenja koja predviđaju potpunu uključenost Europskog parlamenta. Novi prijedlog nam mora omogućiti da budemo prisutni kada je riječ o odobravanju novih veterinarskih proizvoda. Kada je riječ o delegiranim aktima, Radi se o izmjenama koje nisu dio osnovnog e, zakonodavnog akta. Međutim, moramo se prisjetiti da potom ostaje na nama iz odbora ENVI kako bismo se e, kako bismo provjerili ove delegirane akte i kada to bude potrebno tražiti njihovo povlačenje. Mi se slažemo s onim što je do sad istaknuto i podržat ćemo prijedlog, ali pritom ćemo je malo bolje proučiti. Hvala vam. Thank you, Mr. Pericini. And now, uh... Zahvaljujem. sad dajem riječ gospodinu Risu, predstavniku komisije. Thank you very much, uh, Mr. Zahvaljujem. Hvala i izvjestiteljima. Ja bih rekao da dijelimo stajalište da je važno imati reference i veze između ova dva zakonodavna akta i vjerujemo da zapravo već postoje takve veze, no naravno spremni smo raditi na boljim načinima za objašnjenje ovoga zajedno sa parlamentom i vijećem. Važno pitanje izvjestiteljice o načinu na koji bi trebali raditi na naknadama. E, tu bih se pozvao na sudsku odluku iz 2012. gdje je rečeno da prijenos provedbenih ovlasti na komisiju se može smatrati dostatnim za određivanje naknada. I kada gledamo koja agencija za koje agencija komisija ima ovlast određivanja naknada, primjerice agenciju za kemikalije, to je učinjeno već 2013. zrakoplavnu agenciju 2014. i i tijelo za financijsko tržište 2012. Dakle, to je način na koji sustav u određenoj mjeri već funkcionira i podržao bih ono što e, smo iznijeli u našem predlogu. Što se tiče prelaznih odredbi koje e, izvjestitelj predlaže za 78. članak, ovaj zakondavni prijedlog ne ukida trenutni režim naknada, već sam postavlja osnovu za buduće režime naknada i sadržaj članka 78a bi možda bilo bolje da bude smješten u uvodnim izjavama. što se tiče klasifikacije agencija prema prihodima, komisija će pripomoći vijeću i parlamentu da se dogovore e, kako bi najbolje bilo sročiti ove članke koji se bave izvorima prihoda za agencije a istodobno naravno da se ne dovodi u pitanje mandat agencija niti njihove ovlasti unutar pravnih okvira unutar kojih djeluju. Mm, tu postoji cijeli niz eh, detalja eh, koje ćemo sa zadovoljstvom raspraviti sa izvjestiteljima. Hvala. Zahvaljujem gospodine Ris. Vraćamo se na izvjestitelja gospodina Zanašeskova. Hvala. Zahvaljujem svim kolegama i komisiji na intervencijama. Eh, radujem se svim doprinosima, komentarima koje ćete podnijeti unutar roka za amandmane. E, mislim da smo dobro započeli. I da će zajednički rad pokazati se dobrim temeljem jednog kvalitetnog izvješća. Hvala još jednom na doprinosima i e, otvoren sam za sve e, buduće prijedloge. Hvala. Hvala svima na sudjelovanju u ovoj raspravi. Vremenski okvir kaže da je rok za podnošenje amandmana 15. lipnja u 16 sati. a glasat ćemo u odboru Envi 22. rujna, dakle sve kao i do sada. I na plenarnoj e, ćemo još vidjeti kada će se glasati. Čime prelazimo na sljedeći dosje, a to je smanjenje emisija onečišćujućih tvari iz cestovnih vozila za početak reći dajemo izvjestitelju iz EPP-a koji danas nije mogao biti s nama koliko znam i zamijenio ga gospodin Linz. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. E, dragi kolege i kolegice, kao što je predsjedatelj upravo rekao, e, Albert Des nažalost nije danas mogao doći ovamo i stoga me je zamolio da e, predstavim njegovo izvješće. To je tehničko izvješće i stoga molim da shvatite da mm, ove primjedbe Alberta Desa ću samo pročitati E, prijedlog se sastoji iz heterogenih mjera koje ciljaju na to da e, onečišćujuće tvari štetne za ljudsko drave budu smanjene. E, imamo određivanje specifičnih granica emisija za dušikov dioksid. Drugo, E, ukidanje e, e, odredbe o amonijaku, zatim jedna prilagodba cjelokupnim emisijama ugljičnog dioksida, mjera za metan koji je ekvivalentna masa emisija CO2 a peto mogućnost da se spektar vozila na koji se e, odnose e, odredbe e, da idu da se povisi na od 2800 kg na 5000 kg. Tu imamo neke slučajeve kod kojima trebamo prilagodbu provedbenih odredbi E, sporazumu iz Lisabona, a moramo imati i jedan novi instrument e, kako bi se te mjere mogle učinkovito provoditi. E, mjere za poboljšanje kvalitete zraka treba postraviti. Imamo sve veće gradove sve veće koncentracije naselja i e, time e, veće onečišćavanje zraka što e, predstavlja velike teškoće za ljudsko zdravlje. Moramo osigurati održati održivost gradova. Međutim, ne smijemo imati mjere koje će biti nepromjereno opterećujuće E, moramo se potruditi da mm, e, nadiđemo sve prepreke i smanjiti što je više moguće administrativne troškove. E, tu imamo neke specifične aspekte prijedloga komisije koje treba preispitati. Izvjestitelj ne smatra da je CH4 ne može biti E, izjednačen sa CO2. Metan ne predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje. E, e, nažalost, u sadašnjem trenutku se o tržišnim udjelima može samo spekulirati. E, vozila koja idu na metan i predstavljaju vrlo malu opasnost za okoliš. E, ne znamo to e, točno o kako ocijeniti emisije metana. Izvjestitelj bi želio da ove, ova mala kategorija vozila koja da ona ne bude kažnjena od početka što se tiče ocjetnjivanja emisija CO2 e, vozila, tu trebamo imati nove propise e, čim bud, e, emisije metana budu probleme, problematične. O E, što se tiče zahtjeva proizvođača e, da se e, za propise o lakim vozilima, lakim komercijalnim vozilima, ovo izmjena težine bi izbjegla razne dodatne korake amonijak, koji se javlja kod e, e, vozila koje koriste dizel gorivo. Tu ako govorimo o e, vozilima, teškim vozilima, tu također imamo emisiju amonijaka. A ako govorimo o o teškim vozilima e, sa posebnim uređajima e, tu imamo e, vrlo skup sustav smanjivanja emisija onda bi prirodni plin ne bi više bio ekonomski priuštiv Prema tome ovo o, e, za dizelska vozila koja su većina vozila na cestama, to treba zadržati. Što se tiče usklađivanje sa Lisabonskim sporazumom, Mm, e, e, e, tu se predlaže da se stara mitologija uskladi sa funkcijama Evropske unije. To bi dozvolilo komisiji da usvoji takve akte i bez obzira na razne druge postupke mm, u Euro 6 i Euro 7 standardima. Što komisija delegirani akti e, trebaju e, stupiti na snagu od 2019. E, predlaže se dakle ukidanje ovog neodređenog razdoblja. Delegacija nadležnosti se također treba primijeniti. Ako imate kakovih daljnjih pitanja, E, molim da kontaktirate e, ured gospodina Desa i da s njima direktno razgovarate. Hvala lijepa. E, Gospodin Dali ima riječ. Hvala. Prije svega za početak rekla bih koliko imam koliko dakle, snažnu podršku želim pružiti bilo kojim mjerama koje pripomažu smanjenju onečišćivača i poboljšanju kvalitete, a to je ono što u krajnjoj liniji ovdje pokušavamo postići. Također snažno podržavamo europske aktivnosti usmjerenje ka daljnjoj definiciji prihvatljivih elemenata za toksične ispušne e, plinove za sva vozila, a i za bolje usklađivanje e, europskog zakonodavstva sa novim tehnološkim razvojem. Međutim, moram reći da imam e, velike sumnje što se tiče e, metoda koja primjenjuje komisija kao pretjerane upotrebe delegiranih akata, nedostatka odgovarajućih studija učinka i to kada se radi o nekim najsloženijim, najviše tehničkim mjerama, a isto tako nedostaje tehničko objašnjenje e, studije učinka po cijelom nizu pitanja. Točku 6, imam šest glavnih točaka. Prije svega gornje granice. Slažem se s komisijom kada kaže da u određenim slučajevima isti tip vozila zahtjeva dvostruko testiranje prema trenutnoj praksi, a to očito stvara znatne troškove za potrošače bez e, bilo kakvih prednosti po zaštitu okoliša. Izvjestitelj predlaže podići e, gornju granicu LD6 euro uredbe na 7600 kg i moram reći da imam ozbiljne sumnje oko toga i e, radije bih da se zadrži izvorna masa koja ne prelazi 5000 kg i da se držimo izvornog prijedloga komisije što se tiče e, ukupne mase vozila. Druga stvar je e, granice e, amonijaka, što se tiče predloga da se e, plinski pogonjena vozila isključe iz mjerenja amonijaka, podržavamo stalište komisije, s obzirom da se radi od e, ispravljanja jedne mjere koja diskriminira vozila koja voze na prirodni plin. A to pitanje je već spomenuto tijekom rasprava u uredbi 595 no tada je to neobjašnjivo izostavljeno iz posljednje verzije same uredbe. Treća se stvar tiče niske niske granice. Što se tiče ispuha e, trenutne granice za ugljikovodike Euro 5, e, za ugljikovodike i ugljični monoksid ne odražavaju tehnički napredak proteklih godina. E, uz to emisije amonijaka pri niskim temperaturama prema Euro 6 još nisu definirane i mislim da ovdje trebamo primijeniti suodlučivanje. Nadalje, revizija tih granica, tih vrijednosti trebala je biti kao predsjednica imala detaljne studije učeka za ugljikovodike i ugljik monoksid, a ne samo za dušikove monokside i diokside. Četvrta se stvar tiče odvojenih granica za Euro 6 laka komercijalna vozila i emisije dušikovog dioksida. To se smatra osobito problematičnim jer imaju najznačajniji utjecaj na zdravlje u unutarnjim gradskim područjima tako bismo se pobrinuli da koristimo moderne kontrole nadzora, a što ne bi donijelo do povećanja emisija dušikovog dioksida. Konkretne e, emisije dušikovog dioksida su predviđene za teška gospodarska vozila prema Euro 6, a trenutna uredba za prema Euro 6 za laka vozila samo graničnu vrijednost za ukupne emisije dušikovog dioksida na vodi. To vjerujem da mora biti promijenjeno. I također slažem se tu sa izvjestiteljem, e, što podržava prijedlog komisije, no vjerujem da ovdje moramo imati e, uobičajeni redovni zakonodavni postupak s obzirom da granice e, misija ne mogu se smatrati ne ključnim elementom uredbe i uvijek su dakle bilo nešto o čemu se odlučivalo kroz odlučivanje. Nadalje zahtjev da se provede studija učinka kako bi se procijenio omjer troškova i prednosti za ograničenje dušikovog dioksida po meni je nešto što je ključno. E, sljedeća stvar tiče se metana, vjerujem da se metan smatra stakleničkim plinom i trebalo bi ga se mjeriti u ekvivalentima CO2. Trenutna granica za Euro 6 dolaka vozila uključuju metan i ne metanske ugljikovodične emisije i tu vjerujem da bi bilo e, na mjestu dodati i metan e, u ekvivalentu CO2 i deregulirati emisije metana tijekom homologacije vozila. To bi također mislim pomoglo e, ulazku na tržište e, vozila na prirodni plin. I konačna mjerila potrošnje gorova i pokazatelji omjera prenosa. Pokazatelji omjera prenosa već su obavezni u vozilima kategorije 1 bez ručnog a za razliku od toga ne postoji pravni zahtjev da se uvedu mirači goriva niti jednu kategoriju motornih vozila. No studije pokazuju da potencijal ekovožnje može biti bolje iskorišten kada se koriste i mirači potrošnje goriva i omjera prenosa dobro. Nažalost, e, ova točka potpuno nedostaje u konačnom prijedlogu komisije i voljela bih da razmotrimo ponovno umetanje toga u uredbu, s obzirom da tehnologija za to već postoji i može biti stavljena na raspolaganje svim vozačima uz mali trošak po proizvođače. Za kraj još jednom bih naglasila da je komisija zahvat, ovlast da u svoj deset delegiranih akata u skladu sa člankom 290 e, ugovora o funkcioniranju Europske unije, no na taj način smanjila je praktični sadržaj zakonodavnog akta, u ovom slučaju uredbe o kojoj se radi. I tu bih se striktno držala zakonodavnog postupka redovitog u ovim slučajima. Nadam se taj pristup može dobiti podršku izvjestitelja i izvjestitelja u sjeni. Radujem se dalje suradnji. Hvala. Zahvaljujem. Zamolio bih poštovane zastupnike da govore malo sporije, s obzirom da suprotno može doći do problema s prijevodom. Stalište kluba ALDE predstavit će zastupnik Herbrandi. Hvala vam lijepo predsjedatelju, pokušat ću govoriti dovoljno sporo. Izvjestitelj Sjeni Nils Torvalds nažalost nije mogao biti e, s nama, pa me zamolio da govorim u njegovo ime. Imam nekoliko opaski. Prije svega, glavni cilj su emisije dušikovih oksida. E, to mislim da je vrlo dobra meta, dobra tema. Osobito ako pogledamo prošli tjedno izvješće od WHO-a gdje se ponovo naglašavaju iznimni troškovi po društvu zagađenja zraka. Izračunatno je to je na temelju podataka da je ukupni trošak zagađenja zraka u Europi 1,4 bilijuna eura, to je otprilike 10% BDP-a. Tako da me čudi što u sažetku izvješća izvjestitelja nalazim da načelno pozdravlja mjere za poboljšanje kakvoće zraka. Mislim da je to vrlo, vrlo važno pitanje. E, a što se tiče e, direktive o gornjim granicama nacionalnih emisija, tu raspravljamo o kvaliteti zraka i to je svakako važan element. Također me pomalo iznenađuje opaska e, o automobilskoj industriji. Vidim da se povijest ponavlja, jer uvijek slušamo o tome e, kako e, automobilska industrija viče morski pas kada se počne govoriti o nižim emisijama, nižim razinama emisija. I gotovo je nemoguće da u budućnosti tako nešto dosegnemo. I svaki put kada vidimo da su oni više nego sposobni doseći e, te granice, već 2014. je ostvarena niža emisija CO2 automobilima nego što su bili ciljevi za 2015. Dakle, automobilska industrija, što uvelike pozdravljam, e, više nego sposobna e, postići mnogo više ciljeve. E, vjerujem da je za ovo izvješće važno da uspostavimo ravnotežu, to je poruka našeg izvjestitelja u sjeni gospodina Torvalca. U ime Alda e, ponudit ćemo nekoliko amandmana za ovo izvješće, e, ali nadamo se vrlo konstruktivnoj daljnje suradnje. Hvala. E, hvala, gospodin Taylor, izvjestitelj u sjeni za zelane. Hvala vam. Prethodni govornik je spomenuo izniman učinak na ljudsko zdravlje, što se tiče zagađenja zraka, i nedavne studije e, Svjetske zdravstvene organizacije koja je dala i e, financijski iznos zagađenja zraka u Europi na preko 1,6 e, bilijuna dolara. Ti troškovi zapravo dolaze u obliku 600 preuranjenih smrti svake godine i bolesti e, koja zahvaća stotine tisuća drugih od zagađenja koja proizlazi iz vozila. Mislim da su neki zbunjeni oko toga e, što se radi na smanjenju e, emisija ugljika, što je od ključne važnosti, ali isto tako činjenice da plinovi koji najviše škode ljudskom respiratornom sustavu zapravo dolaze iz transporta. Smanjenje zagađenja na izvoru mora biti naš prioritet i izmjena standarda Euro 5 i Euro 6 nudi veliku priliku da se to i ostvari. A tu se moramo sredotočiti na rezultate e, iz stvarnog svijeta, a ne e, oni rezultate iz testiranja. No, komisija ne spominje nikakve mjere koje bi zapravo smanjile same emisije. Jednostavno nudi mjere fleksibilnosti za proizvođače u državama članicama. Nekoliko stvari koje moramo naglasiti su predložene iznimke za vozila na prirodni plin i prijedlog brisanja delegiranih akata. Prijedlog e, daje preferencijalni tretman za vozilo na prirodni plin tako što se e, uklanja e, ograničenje emisije na amonijak i emisije ukupnog ugljikovodika i što se uvode ekvivalenti CO2 za metan. No metan ne škodi ljudskom zdravlju, ali ima utjecaj 24 puta veći od, od CO2 po klimatsku promjenu. Dakle, dok ovakav vozila imaju nižu emisiju CO2, ipak dolazi do ispuštanja metana koji je snažan staklenički plin. Dakle, mi bismo trebali imati jedan pristup koji je tehnološki neutralan. Komisija predlaže postavljanje nekoliko granica emisija kroz delegirane akte, no uz ne dolaze nikakve studije učinka niti dodatne informacije. I to je nedostatno i nama ne daje dovoljno znanje da sigurno e, damo komisiji tu ovlast. Ovaj prijedlog je toliko neambiciozan da kao vodeći odbor smatram da bismo čak trebali razmotriti odbijanje cijelog izvješća. Nažalost, nacrt izvješća našeg izvjestitelja ničim ne poboljšava loš predlog komisije što se tiče mjera za smanjenje štetnih emisija. Mi ćemo predložiti amandmane o obveznim pokazateljima stupnja omjera i potrošnje goriva za određene kategorije vozila, a oba uređaja potiču vozače da smanje potrošnju goriva e, i to uz vrlo male investicijske troškove iako obvezni pokazatelji su ocjenjeni pozitivno u vlastitoj studiji učinka komisije, oni nisu prisutni u konačnom predlogu. Dalje amandmani uključit će i ambiciozne e, testne postupke za stvarne emisije plinova. Hvala. Zahvaljujem u ime FDD-a, gospođa Evi. Hvala vam predsjedavajući i hvala izvjestitelju na prijedlozima. Vidimo e, naklonost e, da se i dalje nastavi podržavaju, da se nastavlja podržavati motori koji idu na metan. I to me ne čudi zato što je riječ o gorivu koji sadrži među svih fosilnim gorivima najnižu stopu emisije ugljika. Kada govorimo o emisijama CO2 moramo spomenuti čestice koje su sigurno e, jedan od najnezgodnijih elemenata. Kada govorimo o borbi protiv klimatskih promjena moramo se o, moramo se moramo obuhvatiti problem emisija metana. Još jedan novi element koji uvodi izvjestitelj je prijedlog da se poveća masa vozila na 7,5 tisuća kilograma, to možemo pozdraviti. Također pozdravljamo e, ograničenje kojim se želi spriječiti buduće, mijenjanje delegiranih e, akata od strane komisije. Mislimo da su, zato što mislimo da bi se oni mogli iskoristiti za mijenjanje osnovnog zakonodavnog, zakonodavnog teksta. Zbog toga bismo htjeli pozvati komisiju da uzme u obzir mogućnost kako bi utvrdili nove granične vrijednosti korištenjem redovne zakonodavne procedure. Riječ je o prijedlogu kojim se žele utvrditi granice emisija, dakle nije riječ o sekundarnom podatku i ne bi bilo dobro e, taj dio ostaviti e, za delegirane akte. Hvala vam. Hvala vam. Sada je vrijeme za članove odbora i njihove intervente. Vidim samo jedno javljanje za riječ, gospođa Mejzer. Hvala lijepo. Ja sam se javila za riječ. Ja sam, to je tehničko, ali ja e, radim i u odboru za promet. Već je mnogo toga rečeno. Ispravno je da moramo štititi kvalitetu zraka koja e, je onečišćena vozilima. To smo već radi, napravili i kod e, brodskog prometa. E, znamo koliko to šteti ljudskom zdravlju. Metan kao takav nije štetan za ljudsko zdravlje, ali ima odlučujući utjecaj na klimu i to je jasno. Ja, e, ja sam slijedila ovaj prijedlog gospodina Desa jer e, metan e, ispuštaju vozila na, na prirodni plin. Već imamo infrastrukturu za alternativna goriva i, i tamo je smisleno da uključimo emisije metana E, međutim to je još uvijek mali sektor i ne znam moramo li odmah nešto poduzeti. A treće što sam htjela prije mm, primijetiti, ovaj ekološka vožnja, e, eco driving, e, to je naravno vrlo dobar prijedlog mm, to se tehnički može izvesti, ovi mjerači i pokazatelji se mogu ugraditi i možemo vidjeti kako možemo razumno e, voziti, a da manje onečišćujemo okoliš. Thank you very much. As I don't see any Hvala vam, s obzirom ne vidim nikakvih daljnjih javljanja za riječ, prijeći ćemo na komisiju. Zamolio bih gospodina Petinelija da nam iznese stalište komisije. Gospodine predsjedatelji, poštovani zastupnici, dame i gospodo, prije svega hvala što ste mi dali priliku da sudjelujem u e, izlaganju nacrta izvješća izvjestitelja. Također zahvaljujem izvjestitelju na pripremi nacrta izvješća koje po mišljenju komisije u velikoj mjeri dijeli namjeru komisije da se pozabavi onim područjima emisija e, lakih i teških e, vozila koje smatraju koje ne predstavljaju nepotrebno opterećenje e, za proizvođače i koje se bave zaštitom okoliša. Pozdravio bih neke amandmane. Komisija pozdravlja izvješće i njegovo povećanje fleksibilnosti u certifikaciji vozila. Očekuje se da prema ovim mjerama bez povećanja razine e, opterećenja za proizvođače vozila da će se smanjiti utjecaj na okoliš. Što se tiče ograničenja razdoblja s delegacije ovlasti, komisija smatra izborni prijedlog e, boljim. A, svejedno, jasna je namjera povjerenika da se razdoblje ograniči da se omoguće daljnja produljenja na temelju izvješća komisije. Amandman koji komisija smatra najproblematičnijim je e, uklanjanje metodologije uticanja, utjecaja metana i komisija prima znanja ovaj amandman, smatra da namjera Europskog parlamenta nije u potpunosti jasna. Načelo ekvivalenta CO2 uvedeno kako bi se obzir mogla uzeti učinak metana na stakleničko zagađenje, a isto dobro da se spriječi veća emisija metana uz postojeće povećanje granica za emisiju CO2. Zbog toga mora razmotriti e, detaljnije sve posljedice prijedloga parlamenta. Što se tiče zahtjeva za pokazateljima stupnja prijenosa i potrošnje gorova. To se čini relevantnim za smanjenje goriva, no ne toliko za smanjenje emisija. Tako da možda bi bilo bolje njih uvrstiti u regulativu koja se tiče emisije stakleničkih plinova CO2 nego u ovu uredbu koja je, koja je prvi cilj e, smanjenje onečišćenja. Hvala vam. Zahvaljujem gospodine Petinelli. Riječ bih sada dao gospodinu Lincu. Vrlo kratko e, pokušat ću sažeti, neću ulaziti u sadržaj e, izvješća. E, vidim u amandmanima potrebu e, drugi, e, još e, daljnjih rasprava. Vidim da nemamo svi jednako mišljenje što se tiče metana. Isto tako je kontroverzna tema težina vozila. Mislim, siguran sam to jest da izvjestitelj će onda biti spreman da s vama e, porazgovara o amandmanima i da nađemo zajednički kompromis. Hvala. Zahvaljujem gospodine Linc. Što se tiče vremenskog okvira, rok za podnošenje amandmana je 19. svibnja u 12 sati. Razmatranje amandmana Ukoliko ih zapremimo, bit će 25. lipnja. Usvajanje na odboru Envi predviđeno je za 15. srpnja, a glasanje na plenarnoj očekuje se tijekom listopada. Dakle, prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda, održiva gradska mobilnost, koja je usko povezana uz prethodnu temu. Prije svega riječ bih dao izvjestiteljici Eleonori Evi. Grazie, Presidente. Hvala vam, predsjedavajući. u idućih 40 godina više od 2,5 milijardi ljudi živjet će u gradovima. 90% stanovništva će se e, nalaziti dakle u gradovima, u gospodarstvima, u razvoju. Ovo će zasigurno donijeti čitav niz izazova kada je riječ o društvenoj, gospodarskoj, okolišnoj održivosti kada je riječ o urbanizmu i mobilnosti, što je usko s tim pomezano. U Europi 70% stanovništva živi u gradovima i učinci demografskih, socioekonomskih promjena kao što su staranje stanovništva ili imigracija e, su od velike važnosti i predstavljaju nam različite scenarije s kojima se suočavamo u odnosu na različite pristupe koje koristimo. 90% e, Evropljana je osim toga izložen zagađenju koji nadilazi sigurnosne granice. To je podatak e, nad kojim bi se valjalo zamisliti i koji proizlazi iz činjenice da je 96% prometa u Europi da ovisi o e, nafti i njezinim derivatima. To je paradoksalna situacija zato što 45% građana se kreće i kreće se unutar gradova e, na udaljenosti manje od 5 km, dakle a 40% njih se kreće unutar manje od 20 km. Dakle, jasno je da građani moraju dati odgovor na pitanje mobilnosti. Tu se suočavamo i sa velikim prometnim gužvama, to utječe na negativan način na okoliš i na teritorij. Prije svega riječ je o atmosferskom onečišćenju, malo čas smo o tome raspravljali. 23% emisija CO2 u gradovima dolazi iz proizvoda. Tu je pak problem, problem sa bukom. Prema Europskoj agenciji za okoliš u posljednjem izvješću utjecaj na okoliš, e, utjecaj buke usko je povezan sa bukom koja proizlazi iz prometa. Osim toga, to je pitanje sigurnosti prometa na cestama. Europa se na različite načine zalaže putem rezolucija bijele knjige, e, zalaže se za paket gradske mobilnosti i zasigurno ulazi u nadležnosti Europske unije iako je primjena u nadležnosti zemalja članica i lokalnih i regionalnih vlasti. Međutim, činjenica je da e, privatno vozilo najkorištenije prijevozno sredstvo, europski prosjek je 50%, u Italiji govorimo o 69% korištenja privatnog vozila u odnosu na druge načine prijevoza. 16% stanovništva koristi javni gradski prijevoz, a samo njih 12% bicikl kao prometno sredstvo. U mišljenju koje smo pripremili, Naglasili smo rad na daljinu, odnosno teleworking. To je mogućnost e, smanjivanja fizičkog e, kretanja unutar naših gradova putem promocije politika koje promiču rad na daljinu, učenje na daljinu i sva ona različita rješenja koje nam danas stavlja na raspolaganje postojeća tehnologija. Ali od e, ključne važnosti pružiti mogućnost razvoja i primjene infrastrukture namijenjenih električnim vozila. Jedan od tih primjera, možda čak i najkonkretniji, e, kako bih vam dala evo, primjere s terena, e, dajem vam primjer da kada bi, mogli bismo koristiti javnu gradsku e, rasvjetu za E, punjanje ovih automobila, to bi nam e, pomoglo i da proširimo upotrebu ovih e, vozila i pomoglo bi napuštanju vozila koje se pokreću s pomoć fosilnih goriva. Od ključne važnosti je i olakšati intermodalne načine prijevoza, tu trebamo osigurati zone unutar gradova koje bi bile namijenjene car sharingu, biciklama, električnim vozilima, javnom gradskom prometu. To bi mogao biti model reorganizacije iz ponovnog promišljanja gradske mobilnosti. Osim toga, mislimo podnijeti amandman na Bečku konvenciju kada je riječ o prometu na cestama, zato što se e, želimo osigurati da se biciklama da ekskluzivno, ekskluzivna prednost u prometu i to bi zasigurno promijenilo naše stajalište prema mobilnosti. Općenito predlažemo reviziju prometnih zakona kako bismo bolje zaštitili ove slabije skupine u prometu i kako bismo promovirali aktivnu mobilnost. I na koncu još jedan važan element – to je uvjetovanost kod dodjele e, javnih e, natječaja povezanih sa prometom koje treba biti jednostavno, koje treba obuhvatiti kriterije održivosti. Trebamo nagraditi primjenu rješenja i dodatnu vrijednost u smislu zaštite okoliša. Jer u suprotnosti nećemo promijeniti stanje na terenu. Ovo su uglavnim crtama naši e, prijedlozi. Ono što želim istaknuti je da radikalna promjena prometne kulture prolazi i putem promjene ponašanja i životnog stila. Jasno je da e, ponašanje građana ima ključnu važnost. Dakle, odabir svakoga od nas, svakog građanina e, može dovesti do radikalnih promjena. Kako bismo to postigli, građanin mora biti motiviran, treba e, živjeti ove pozitivne promjene. I tome nam može pomoći osvještenost e, da je situacija u trenutnom obliku ne funkcionira i da se mora napustiti, a potom tu možemo uvrstiti ekonomske poticaje, dakle isplativost korištenja javnog prijevoza koji bi mogao biti besplatan, to bi recimo mogao biti zanimljiv i važan poticaj. Ne smijemo također zaboraviti e, projekte uključivanja građana u ove u ove nova, nova prometna rješenja, oni su oni kojima se obraćamo, dakle moramo ih uključiti, upravljanje mobilnošću i to moramo promovirati u našim građanima. Također moramo, kao što sam već rekla, osmisliti sustave koji će nagrađivati pozitivno ponašanje. Na koncu sa zadovoljstvom želim istaknuti da nacionalne politike koje podržavaju razvoje gradske e, mobilnosti mogu se financirati iz evropskih fondova nakon što se osmise konkretni planovi. Mislim da je ovaj podatak jako važan zato što financiranje i korištenje kohezijskih i strukturalnih fondova mora biti omogućeno uz predočenje konkretnih održivih planova. Danas da ću da ću, čuti i dosta komentara od e, kolega i znam da ćemo obaviti izvrstan posao. Hvala vam. Thank you very much. Hvala vam, kolegice Evi. E, kolegica Brijano, izvjestiteljica u Sijeni za klub SID. Hvala vam, predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestiteljici na ovom e, detaljnom izlaganju. Slažem se s njezinim sveobuhvatnim e, pristupom ovoj temi. Pred nama je izvješće koje ima brojne pozitivne učinke, i moramo na isto dati mišljenja kao odbor e, Envi. Moramo se pozabaviti ovim okolišnim aspektima. E, već je to istaknuto, većina ljudi u Europi živi u gradovima, prijevoz putnika je e, osnovni dio današnjeg suvremenog društva jer uz pomoć prometa dostižemo aktivnosti, svoje radna mjesta, bavimo se slobodnim aktivnostima. I dakle, pitanje gradske mobilnosti treba postati što je više moguće održivo sa društvenog, gospodarskog i okolišnog stajališta. Kada je riječ o okolišnim aspektima, Mobilnost se tu dotiče sa brojnim pitanjima zaštite okoliša, prije svega zato što je prometni sektor odgovoran za trećinu ukupne potrošene energije, to je podatak Europske agencije za okoliš, i za, za jednu petinu emisije stakleničkih plinova. Dakle, evo, moramo se koncentrirati na ove aspekte. Prometni sektor je također izvor dodatnog atmosferskog e, onečišćenja, pritom na sitne čestice, ali izvor e, velike buke. Nisu samo prove, promez, nije samo sektor, e, sektor koji zagađuje prije svega zbog prometnih sredstava koji se u njemu koriste, to su prije svega osobna vozila, ona zauzimaju gradovima prostor, dakle e, pridonose degradiranju gradskih zona i e, smetaju kretanju pješaka. Gradnja potrebnih ulica, infrastruktura uvijek se mora e, graditi poštujući sve aspekte vezane za zaštitu okoliša, ali neizbježno se tu konsumira Teritoriji, izašli su danas neki podaci s tim u vezi, nažalost teritorij se uvijek previše troši i to e, dakako utječe na pejzaž. Ono što bismo možda mogli učiniti jest podnijeti amandmane vezane uz to mi dijelimo veći dio vašeg stajališta i sugeriramo komisiji zemljama članicama da potiču korištenje bicikala, E, širenje pješačkih zona, e, postoje dakle tu čitav niz e, djelatnosti koje se mogu poduzeti, ali ova lista je duga zato što će sve dobre prakse odražive mobilnosti biti moguće uvrstiti ukoliko postoji želja za tim u našim gradovima. Hvala vam i sada u ime kluba EPP zastupnica Grostep. Ja surtout pa au nom ja opet govorim u ime izvjestitelja u sjeni e, Pučana. E, saslušala sam izvjestiteljicu. E, ovo što je rekla je vrlo zanimljivo i detaljno. E, urbana mobilnost, održiva urbana mobilnost, tome se, tome već dugo jako zanima jer živim u velikom gradu. To se pitanje stalno ponavlja jer pitanje prometa, e, zagađenja velikih grad, gradova, mm, e, vrijeme koje građani provode u prometnim sredstvima, e, malo polamo, pomalo ljudi žive sve dalje od radnih mjesta i od centara gradova. Dakle, tu imamo mnogo problema. Ako želimo E, dobiti održivu mobilnost onda moramo imati skupnog mnogo više skupnog prijevoza, čistog prijevoza, ali i učinkovitog prijevoza i sigurnog prijevoza i to je pitanje. Moramo sve te probleme uzeti u obzir. E, mi se brinemo ovdje za zdravlje, za okoliš, za kakvoću zraka E, čujem da imamo e, dobre prakse. Da, to je vrlo dobro za zdravlje, te dobre prakse. Mislim da možemo u potpunosti podržati prijedloge koje nam daje izvjestiteljica kao i njezinu analizu. Poticaj za razvoj infrastrukture to je važno. financijska podrška je važna. E, danas e, evropski gradovi i zajednice imaju sve više e, financijskih teškoća jer imaju i više odgovornosti. Europa već tu intervenira duže vremena. Potiče se razvoj tramvaja, izgradnja tramvajskih pruga i tramvaja. E, sve se to radi kako bismo e, e, došli u jednu novu eru gradskog prijevoza. Stoga ćemo vrlo pažljivo razmotriti prijedloge koji nam se ovdje daju i Sigurna sam da ćemo se u glavnini složiti s njima, možda ćemo neke male detalje dodati e, u, od strane Pučana. Hvala lijepa. Hvala vam. E, kolegica Meisner. Hvala lijepa e, predsjedatelju, hvala izvjestiteljici. Urbana mobilnost, gradska mobilnost Mm, e, se uklapa u našu aktivnost. Kod gradske mobilnosti e, e, još, još više nego je mobilnost drugdje je važna. Urbana mobilnost ima drugačije mobilnosti nego mobilnost u ravnicama E, tu trebamo ne samo e, inteligentno e, vođenje te teme. Ne, ne znam što je inteligentno vođenje prometa. Mm, rad na daljinu recimo je jedan od prijedloga koji bi se mogli iskoristiti. Električna mobilnost je također vrlo dobar prijedlog, ali trebamo na to ukazati E, e, da i zato trebamo struju. Mm, uvijek je pitanje kako se proizvodi struja. Ako je to na održiv način onda e, je to dobro jer imamo nultu emisiju u elektronski bicikli su vrlo dobra varijanta na e bicikli e, su dobri evo e, ne zagađujemo zrak ne zauzimamo na mjesta a usto i e, gimnasticiramo u nekim gradovima imamo već vrlo dobro dobre primjere infrastrukture gdje možemo puniti električna vozila E, u mnogim gradovima imamo mnogo solarne energije i s time e, možemo e, puniti automobile ili druga vozila što je onda zapravo besplatno. Ne može se to svugdje primijeniti, ali imamo dobrih primjera u mjestima gdje ima mnogo sunca. Moramo učiti jedni od drugih tu moramo e, e, moramo uzeti u obzir da treba e, osigurati infrastrukturu. Mm, još jedan važan problem ili tema zaštite okoliša je car sharing mm, ili drugi participativni modeli prijevoza. To je u gradu lako moguće. Ne znam, E, tu ovo treba jako dobro razmotriti kad se predlaže da e, bicikli uvijek imaju prednost pred automobilima. E, naravno da možemo povećati udio bicikla u prometu, ali tu moramo vidjeti što je izvedivo i što zahtjeva gospodarstvo određenog grada kakav, kakve su e, prometne mogućnosti i prometna rješenja. Nešto što nije direktno povezano sa okolišem, e, e, imamo je ovaj integrirani sustav izdavanja karata za prevozna sredstva. Tu već imamo vrlo dobre modele. U Hamburgu se to radi E, a e, tamo e, ne trebate automobil jer je javni prijevoz tako dobro organiziran, jedna karta važi za sva prijevozna sredstva, pa ne dolazite ni u napas da koristite automobil. Tako nešto treba razmijeniti, gradovina moraju nas moraju obavijestiti o svojim dobrim praksama kako bi se one mogle e, primijeniti i drugdje. E, e, inovativna mobilnost, na primjer žičare, E, to je vrlo dobro, te e, žičare onda lebde nad cijelim prometom. Općenito govoreći, e, ovaj izvještaj ide u dobrom smjeru, ali da bicikli uvijek imaju prednost pred automobilima, tu sam malo skeptična, tu ću predložiti amandman. Ova tema je zaista vrlo dobra inače. And Hvala vam izvjestitelj kluba zelenih. Izvolite. Hvala vam. Pozdravljam ovaj prijedlog lebdenja nad, nad prometom. To su ideje koje trebamo pozdraviti. Želim pozdraviti ove prijedloge na kojima je izvjestiteljica do sad radila. Međutim, mislim da se naglasak mora staviti na pitanje odnosa prometa i zdravlja. Zato što promet utječe na zdravlje svog stanovništva izravno i putem zagađenja njihovog okoliša. Najveći učinci obuhvaćaju probleme sa mm, višnim putevima zbog zagađenja zraka i probleme koji su povezani sa pretjeranom bukom primjerice u zračnom prometu. Sveučilište u Bernu je utvrdilo da ljudi koji su izloženi razini 60 decibela u prosjeku, poput onih koji žive ispod nekih značnih puteva, imaju 30% veću šansu umiranja od srčanog udara. 200 tisuća ljudi koji se nalaze na zračnom koridoru za aerodrom Heathrow se dakle nalaze u ovoj opasnosti zato što su izloženi velikim količinama buke. Djeca koja su kronično izložena ovoj buci također e, imaju problema sa pažnjom, sa sjećanjem, pristupu rješavanju problema, odgovaranju na mobitel i stjecanju vještina čitanja. Svi znamo da je e, cestovni trans, transport e, također izvor brojnih problema. Uzrokuje više od pola milijuna preuranjenih smrti diljem Europe e, svake godine. Tako to donosi i gospodarske utjecaje koji se nisu dovoljno dobro ovdje utvrdili. I zato je važno da naglasimo ovu vezu između zdravlja i gospodarskog učinka koja svakako postoji. Ja mislim da u urbanim centrima imamo najveću šansu napraviti pravu razliku, postići pravi napredak ka održivom korištenju resursa i načina na koji živimo u okolišu. Dakle, svjetska zdravstvena organizacija procijenila troškove na 1,6 trilijuna dolara godišnje su, dakle, to je desetina e, BDP-a Europske unije. To su ekonomski učinci koje trpimo zbog zagađenja okoliša iz ovog sektora. Međutim, moramo biti i specifični kada je riječ o odnosu ovih kemijskih elemenata, to su prije svega dušikov dioksid, čestice koje dolaze iz dizelskih motora. Postoje brojna rješenja koja koriste različite gradovi i vlade u načinu na koji pokušavaju kontrolirati ovu situaciju i spriječiti dizelskim vozilima ulazak na gradska područja. Tako drživa Mjere za održivu gradsku mobilnost uključuju pametno planiranje i ozelenjivanje naših gradova i to mora biti dio našeg pristupa kada je riječ o pritiscima na zdravlje i okoliš koji proizlaze iz onečišćenja zraka. Također tu je veza između prometa i klimatskih politika, tu se treba to bolje razraditi. I bez većeg fokusa na ove emisije iz sektora prometa ukupni klimatski e, ciljevi neće biti dostižni. Ovo je jedini sektor gdje emisije stakleničkih plinova nastavljaju rasti i to za 30% unazad 25 godina i samo integrirane politike koje koje u kombinaciji sa tehnološkim napretkom i te smanjenje količine prometa moći će nam omogućiti da, da dostignemo ove klimatske ciljeve, ali svakako se radujem što ću moći doprinijeti i poboljšati ovo izvješće i još jednom vam želim zahvaliti na dosad obavljenom poslu. Hvala vam. Upoznali smo stajalište izvjestitelja iz Sijene. Kolegica Dorano ima riječ. monsieur Hvala predsjedatelju. E, dragi kolega, čujem e, ove dobre namjere od svih vas i komisije. Ja bih voljela da se zaustavimo na jednoj temeljnoj točki. E, važnije od nekih ideja o održivom prometu. Kako model društva E, želimo. Komisija e, želi e, regulacija prilazu prometu, modernizacije prometa sa inovacijskim rješenjima. Takva transformacija je riskantna jer ćemo izgraditi prometni sustav koji je jako integriran i e, međusobno povezan. Kako bismo to regulirali, države članice moraju e, proizvesti više normi i standarda, a to je dodatan element tehnokracije i možda e, toga ima previše. E, moramo više naglasiti e, lokalnu transformaciju koja je pragmatična, a ne trebamo imati previše e, regulative. Mislim da će to naša javnost cijeniti. Hvala vam. Nema drugih javljanja za riječ. im želim pitati komisiju, gospodina Limberga, želi nas upoznati sa e, stavom komisije. Izvolite. Hvala vam. bih zahvaliti izvjestiteljici i su izvjestiteljima. Slažemo se u komisiji o važnoj ulozi evropskih gradova. Tamo stanuje 70% naših e, stanovnika. Što stvara velike, velika gospodarska vrijednost. To su zone koje nam omogućavaju da razvijemo naše potencijale i tako sudjelujemo u svjetskoj ekonomiji, međutim tu se suočavamo sa većim zahtjevima za mobilnost e, i za urbanizacijom, a građane i tvrtke moramo opskrbiti prijevoznim, prijevoznim mrežama koje odgovaraju njihovim potrebama. Istovremeno moramo ih učiniti održivima i pozabaviti se lošom kvalitetom zraka, prometnim kužvama, problemima vezanima uz buku te problemima vezanim uz sigurnost prometa na cestama. To moramo učiniti na koordinirani, uravnotežen način, na svim razinama vlasti, dakle, evropska nacionalna lokalna vlast i to je poruka koja proizlazi iz našeg dokumenta kada je riječ o integriranom gradskom planiranju mobilnosti, a to ide u istom pravcu, izveći ide u istom pravcu kao što idu naši, naše, naši prijedlozi, te vam na tome zahvaljujem. Thank you, Mr. Lindberg. Hvala vam, gospodine Lindberg. ću vam sada neke rokove vezane uz ovaj dosije. Imamo, dakle, rokove za amandmane, to je 18. svibnja u 12 sati, dakle u podne. U odboru Evi ćemo glasovati 17. lipnja. Glasovanje u odboru TRAN, on je nadležni odbor, zakazano je za 13. ili 14. srpnja. I očekujemo glasovanje na plenarnom zasjedanju u listopadu ove godine. Pričavam se. greška u koracima. Nakon e, što sam vam rekao, dakle, ove rokove za amandmane i glasovanja, želim dati ponovno riječ izvjestiteljici, kolegici Evi. Hvala vam. Zahvaljujem svim kolegama na njihovim komentarima. Teško koje je bilo držati se objediniti sve različite ideje koje su se, evo, su u izvješću i radujem se što ću vas, što ću vam uspješno surađivati. Hvala vam, želim vam uspješnu suradnju sa izvjestiteljima iz e, Sijene. Ovo je bila posljedna točka e, dnevnog reda u ovom dijelu sastanka. Hvala vam na nazočnosti i na suradnji i želim vam e, ugodan dan.